Good, good afternoon, colleagues. Dobar dan kolege. Možemo nastaviti. Imamo točke 11, 12 i 13 našeg dnevnog reda, odnosno glasovanje. Imamo tri nacrta mišljenja Sandora Lunca o razriješnici tri agencije. Molim vas e, da stavite glasačke kartice u uređaje kako bismo mogli provjeriti radi li sve. Otvaram glasovanje. Test. Mr. Ludvigson, Socialist Plus One. First time. We will introduce a system of fines. Uvest ćemo globe za one koji su prekobrojni. Neće biti fleksibilnosti. Okay. Still three colleagues to vote. Još troje mora glasovati. Two, two colleagues still who have put the voting camera are not voting. Can everybody vote, please? Okay, it's not mandatory. Okay. Dobro, zatvaram. So, uh, first, uh, EBA... Prvo, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, razrišnica za 2015. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak četvrti izvornog teksta za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromis G za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 24 za protiv suzdržani. Odbija se 27 za protiv suzdržani. Odbija se amandman 26 za protiv. Kompromis H za protiv suzdržani. Usvaja se Poimenično glasovanje o tekstu sa amandmanima. Otvoram glasovanje. Vote is closed. 41 za, 1 protiv. Usvaja se. opa Kompromis A. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst stavak 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 24. za protiv suzdržani odbija se. 26. za protiv suzdržani odbija se. 20, e, kompromis G za protiv suzdržani usvaja se. Pojmenično glasovanje o ovako dopunjenom tekstu. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. 41 za, 1 protiv, 4 suzdržana. Tekst je usvojen. I na kraju ESMA, kompromis A za, protiv, suzdržani. Usvoja se kompromis B za, protiv, suzdržani. Usvoja se amandman četvrti za, protiv, suzdržani. Usvoja se kompromis C za, protiv, suzdržani. Usvoja se kompromis D za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis E za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis F za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 25. za protiv suzdržani. Odbija se 27. za protiv suzdržani. Odbija se kompromis G za protiv suzdržani. Usvaja se poimenično glasovanje o tako dopunjenom tekstu. Izvolite. Vote is closed. 41 in favor, 1 against. For... Zatvaram glasovanje, 40 glas e, za, 1 protiv, 4 suzdržana, sve je usvojeno i čestitke izvjestitelju. Thank you. Now we move to points. Prelazimo na točke od 14 do 18. A to je naš paket za banke.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 Kao što znate, imamo značajan paket za banke koji se sastoji od niza zakonodavnih prijedloga kojima se izmenjuju i dopunjuju CR, e CRR, CRD i BRD. Podijelili smo se u dvije pregovaračke ekipe. Jedna za CRR, CRD koju vodi Petar Simon i druga za MREL koju vodi Gunnar Hockmark. Ima i nekih e, preklapanja između te dvije skupine, jer kao što znate, odredbe o telaku se nalaze u CRR-u i CRD-u, a one o mrelu u, u drugoj skupini akata, a nadamo se da će sve biti usklađeno i dosljedno. S druge strane imamo i nekih e, nepreklapanja zato jer ostatak e, paketa CRR-a i CRD-a bavi se nekim drugim elementima as uh, separate I druga skupina se bavi e, dvama posebnim zakonodavnim prijedlozima o o insubordinaciji. Kada je riječ o prvoj skupini, znamo da su rokovi kratki za e, provedbu F9 i to znači da će se možda provesti ubrzani postupak za drugi dio paketa CRR i CRD jer to će uskoro stupiti na snagu, a ne znamo hoćemo li moći zaključiti rad na čitavom paketu. Dakle, imamo dva paketa koja su dijelom povezana i dva odvojena dijela. Insubordinacija i IFRS 9. I tu treba odlučiti hoćemo li za ta dva dijela primijeniti ubrzani postupak. Nadalje trebamo odlučiti hoćemo li pristupiti redom ovim izvješćima, no ja to smatram jednom cjelinom i sad trebamo vidjeti kako postupiti, želimo li imati dva izvjestitelja i onda izvjestitelje u sjeni, no ipak e, možda bi bilo bolje u cilju bolje jasnoće trebamo postupati možda paralelno i na organiziran način, naročito u, u područjima gdje dolazi do preklapanja. Evo, to je postojeće stanje, a sada želim dati riječ Gunaru marku koji je izvjestitelj za prvi paket ili prvi dio paketa. Hvala gospodine predsjedniče i hvala na povjerenoj eh, mi odgovornosti da se pozabavim eh, direktivom o sanaciji i spašavanju banaka i novim eh, prijedlozima koji se time bave. Kao što znate i kao što ste sami rekli, imamo i određene poveznice sa CRR-om i CRD-om. A to je Naravno, prirodno, zato jer su to srodna područja i također su te direktive nastale u isto vrijeme nakon krize, odnosno kada je trebalo poduzeti neke korektivne mjere u financijskom zakonodavstvu kako bismo osigurali kapitalne zahtjeve i učinili ih stabilnijima i kako bismo postigli to da mm, se svi ponašaju na tržištima znajući da će država uvijek spašavati ili sanirati banke. Ja sam se bavio ovim drugim dijelom paketa i uvijek smo dobro surađivali i Rekao sam na nekim sastancima ovog e, odbora da je to revitalizacija kapitalizma u financijskom sektoru i vidio sam da postoji doista velika potpora takvoj revitalizaciji. To znači da vlasnici banaka trebaju preuzeti odgovornost kada nešto pođe po zlu. To je od ogromne važnosti. A sada imamo ove propise već nekih godinu dana, dakle to je relativno novo. I mnogi prate njihovu provedbu u stvarnosti i primjećuju da ih se zaobilazi ili ih se ne primjenjuje kako treba, ali ja se ne slažem jer je jasno da ta tijela i vlade koje se trebaju suočiti sa novim problemima u bankarstvu trebaju se prilagoditi novim načinima postupanja prema bankama u krizi i također e, novim zakonodavnim odredbama. Kada to ne bi bilo tako, onda bi se pristupilo tradicionalnom načinu postupanja prema bankama u krizi, a to bi bilo loše iz dva razloga. Kao prvo, to bi naštetilo još više ili još više potkopalo fiskalnu stabilnost i javne financije zemalja članica, a kao drugo to bi poslao e, pogrešnu poruku tržištima. To kažem iz sljedećih razloga. Kada smo osnovali EBRD, imali smo dva važna cilja. Dakle, kada je banka u postupku sanacije, treba biti jasno kako postupati na jasan i transparentan način i treba se držati istih pravila u cijeloj Europskoj uniji, a e, ne dopuštati da pojedine zemlje spašavaju banke. Drugo, je, drugi cilj je bio okrenut ka tržištu i to je zapravo bio nov sustav, nov režim. EBRD ima dvije važne zadaće. Kao prvo, treba se pozabaviti sanacijom banke i to treba znati kako učiniti, treba imati dovoljno kapitala za to, a drugo, ako EBRD funkcionira, postoje određeni rizici za banke koje ulaze u postupak, ali oni su daleko manji zato jer će tržišta drugačije reagirati na različite rizike. Taj je sustav složen i sada treba vidjeti kako ga prilagoditi novonastalim situacijama, recimo o telaku, i treba odlučiti o MRL-u, on treba biti prikladniji za brzo donošenje odluka, a isto tako treba vidjeti i kako postupati sa insubordinacijom. Kada smo započeli projekt EBRD-a, mi smo htjeli suriti lažan dojam da je samo određeni dio kapitala u bankama izložen bail-inu. Htjeli smo otvoriti mogućnosti za druga poduzeća i banke i ne smo htjeli dopustiti to da ako nešto pođe po zlu, da je cijeli kapital u opasnosti, ne samo jedan dio. I imali smo e, posebne dijelove kapitala koji su bili namijenjeni bail-inu. I u glavnim crtama smo se složili da bi to oslabilo elemente odvraćanja u EBRD-u i također bi to smanjilo izglede za refinanciranje, jer ako se banka polako kreće u krizi, eh, pada zanimanje za davanje zajmova i to je taj dio izloženosti kapitala i to bi zahtjevalo ili visoke e, kamatne stope ili bi tek mali broj investitora htio pridonijeti i zbog toga smo mi holistički pristupili tom pitanju bankovnog kapitala. Dakle, rekli smo da se, e, sve treba biti podložno velinu, ali u pravom redoslijedu. Dakle, rasprava o insubordinaciji je doista važna i dobro bi omogućiti bržu sanaciju ako je to moguće, ali važno je da to učinimo na ispravan način i ne možemo dopustiti da godinu dana nakon stupanja na snagu ovo zakonodavstvo dovede do nečega što smo htjeli izbjeći. Dakle, to treba sagledati sa stajališta čitavog zakonodavstva. I, um, I tend to believe it could be wiser to, to keep also these parts of i zato treba zadržati taj e, dio paketa kao cjelinu sa ostala dva. Mi smo otvoreni za tu mogućnost, ali kako ne bismo povukli pogrešan e, potez, što smo i prošli puta, to treba integrirati i sa čitavim e, pominjanjem EBRD-a. Kada je riječ o telaku, mislim da je važno pozabaviti se time, ali to se tiče sustavno važnih banaka. Ali i banke ne samo velike banke ne bi trebale raspolagati većim kapitalom nego što im je potrebno, jer opet bi došlo do situacije u kojoj bi banke teže davale zajmove i to bi dovelo do financijske nestabilnosti, jer kad poduzeća ne mogu doći do zajmova, onda imate zamrzavanje tržišta i slabiju konkurentnost. Stoga je važno uspostaviti pravilnu ravnotežu između kapitalnih zahtjeva i mogućnosti za banke da financiraju potrebna ulaganja. Kada je riječ e, o hodogramu, doista je bitno zadržati isti ritam e, kojim se kreću i ostali dijelovi paketa. O tome smo razgovarali, ali raspravit ćemo o tome i detaljnije sa izvjestiteljima u sjeni i trebamo se uskladiti. Ovaj paket koji je možda manje složen od CRR-a može biti korak ispred e, zato jer bismo onda tu uspostavili pravu povezanost. No, o tome ćemo kasnije razgovarati. Evo, mislim da imam 10 minuta, preostalo mi je tek 30 sekundi i to mogu onda ponuditi na raspolaganje ostalim govornicima. Evo, ja ću iskoristiti tih 30 sekundi kako bih odgovorio na pitanje je li prikladno ubrzati razmatranje pitanja subordinacije. Ja bih e, rekao da bi bilo bolje da se taj dio paketa uskladi sa ostalim dijelovima. Ne bih htio da se bavimo i subordinacijom i hjerarhijom duga, ubrzano, a onda da se moramo o tome vratiti kada budemo razgovarali o tranšama kapitala, jer je važno da se sav kapital smatra podložnim sanaciji Bejlinu. I neki građani i neki štetiše su vjerovali da taj dio kapitala se nije mogao sanirati, ali važno je da bude jasno da je to, taj kapital otvoren za to. Pedro Silva Pereira. Revizao. Zahvaljujem. Prerada propisa i revizija propisa za bankovne politike je nešto što je nužno, kao rekao što je Hökmark. I to temeljem e, ocjene e, primjene propisa koji već postoje. E, to mogu biti novi propisi, novi propisi, ali i stari propisi. Naime, prikupili smo već određena iskustva i sada nam ta iskustva daju mogućnost da se o tome savjetujemo. Naime, istina je da je e, komisija pripremila prijedlog, e, paket prijedloga i to znači da je komisija svjesna da je potrebno riješiti neke probleme. A e, uz nužne prilagodbe novim međunarodnim standardima u ovom području, jer na njih, njih smo isto obvezni poštovati, mislimo da ovaj paket komisije, a prije svega u odnosu na regulaciju i sanaciju banaka. taj paket po našem mišljenju je pozitivan razvoj i mislimo da prijedlozi idu u pravom smjeru kako bi se osigurala solidnost financijskog sustava i posebice otpornost na negativne šokove, te da se jača povjerenje u sustav, te kako bi se na europskoj razini stvorili harmonizirani i jednoznačni e, propisi. Mislim da cijeli paket ide u pravom smjeru i upravo u tom smjeru možemo produbiti bankovnu uniju. A s druge strane, kao što je već rečeno, postoji nužnost da se ti propisi prilagode međunarodnim standardima. Međutim, e, ovdje moramo isto tako obrati pozornost na sljedeće, naime da uzmemo u obzir posebnosti europskog bankovnog sektora. Ovdje je također važno da e, možemo razraditi razlike koje postoje unutar bankovnog sektora u Europskoj uniji. A pretpostavka za to je naravno da postoji određena fleksibilnost, određeni manevarski prostor u regulaciji. Stabilnost financijskog sustava cilj je kojemu svi težimo i ta stabilnost treba biti postignuta na inteligentan način, a da se pritom ne potkopava sposobnost banaka da financiraju ekonomiju, jer ni u kojem slučaju ne želimo da se dogodi da e, zahtjevi za vlastitim kapitalom koji su utvrđeni, da ti kapitalni zahtjevi, zahtjevi za kapitalom donesu takvo opterećenje da na kraju cijeli cilj bude potkopan, znači onaj e, postizanja financijske stabilnosti i poticanja ulaganja i e, ekonomskog rasta. Dakle, stoga se samo po sebi razumije da treba se pridržavati nekih zaštitnih mehanizama kada raspravljamo o ovim propisima. Prije svega e, želim ovdje nešto reći o pitanju harmonizacije rangiranja duga E, znači ovog e, podređivanja, odnosno subordinacije određenih vjerovnika. Naime, po našem mišljenju to je pozitivan scenarij e, ako taj prijedlog sada ovdje autonomiziramo, izdvojimo na jedan način da se sve to može na jedan miran način sustavno urediti, taj bi sustav mogao lakše krenuti u dijelu i time stvoriti E, novo tržište za nove vrste dugova. Prije svega kad se radi o visoko rangiranim dugovima. E, zatim želim nešto reći o e, propisima za MRL. Naime, važno je imati koordinaciju između europskih propisa za bail a s druge strane međunarodnih standarda koji su već definirani. Oni su utvrđeni u okviru telaka i ta koordinacija i usklađivanje je jedan pozitivan aspekt e, ovog paketa koji je predložila komisija. Na ovaj način e, biti će lakše e, boriti se protiv fragmentacije propisa, posebice ako kažemo ovdje da moramo ovdje biti vrlo ambiciozni, ali naša ambicija mora također odgovarati raznolikosti samih situacija i samo po sebi se razumije da sustavi e, e, odnosno e, banaka moraju biti sustavne, od sustavne banke, od sustavne važnosti moraju biti podvrgnute složenim i jačim propisima od onih koje nisu sustavno važne. Jer takve mjere, osim toga, za sobom nose i troškove za financijski sektor, a time i za privredu i privredni rast. Ali taj e, gospodarski rast treba jačati kreditima. I e, na kraju želim još spomenuti dva konkretna specifična problema od kojih se prvi odnosi na usklađivanje između propisa za interni MRL i e, ugovorni bail-in. Naime, to su aspekti pri kojima je važno da se posebice koncentriramo na ovo pitanje kako bismo došli do uravnoteženih rješenja i kako bi te e, posebne situacije e, uzeli u obzir propisima e, znači koji se primjenjuju na različite situacije gdje, na primjer, postoji prisutnost trećih država. A sada drugo pitanje Naime, važno je utvrđivati nove propise. Međutim, pri utvrđivanju novih propisa moraju postati prelazne odredbe. I te prelazne odredbe moraju voditi e, do prelaza do novog pravnog okvira i prelazne odredbe i propisi moraju jasno omogućavati da se koriste neka prava E, i neki e, na dugove koji se izdaju trenutno u ovim e, sadašnjim okvirima, znači prije prelaska na novi okvir propisa. Dakle, evo mislim da ćemo imati konstruktivan dijalog sa izvjestiteljem gospodinom Hökmarkom i vjerujem da ćemo postići dobar rezultat kao što smo i do sada uvijek uspjevali. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Kamal, ne? Ili netko u njegovo ime? E, predsjedniče, ja ću govoriti o CRDP i CRD2. Ne. Ne, ne, dobro. Ako sada nemate konkretnu mm, intervenciju vezanu uz ovo, onda ne. Vi ćete onda uskoro dobiti riječ kada pređemo na izvješće s imam. Silvi Govar, izvolite. Zahvaljujem. Gunare. E, Gunar i e, drugi opet, e, evo pred nama imamo jedan golemi paket i želim samo ponoviti ono što je rekao i Gunar Hökmar. Naime, mislim da u komentarima o primjeni propisa iz proteklog legislativnog razloga, razdoblja ima priličan broj aproksimacije. Naime, Znamo da je e, prelazak sa bailouta u bail prilično težak i posebice uz ove brojne opcije i iznimke. I svjesni smo bili toga i zato sam evo za, zapravo za pragmatičan pristup što se tiče fragmentacije. To je također važno jer u svemu onome što radimo po pitanju bankovne unije shvatili smo da je jedan od ciljeva koji moramo imati pred sobom, a to je primjenjivo na, i na ovaj tekst, je bojiti se, boriti se ponovne fragment, protiv ponovne fragmentacije tržišta i osigurati da e, prekogranične tokove kapitala, ali to nam je potrebno i mislim da bi to bio znak da se povjerenje vratilo i moramo raditi na povratku tog povjerenja i izbjegavanju nacionalne fragmentacije. Posljednja stvar koja je važna je da moramo na umu imati potrebu e, ravnopravnih i jednakih pravila za sve, ovaj level playing field za sve. E, trebamo e, također povećati i transparentnost imamo odgovornosti prema drugim jurisdikcijama, ali trebamo ispuniti određene preuzete obveze i osigurati da naši partneri koji možda ne znaju što radi Sjedinjene države, što je dosta zabrinjavajuće, također mogu vidjeti što se događa. Dakle, mislim da to e, stavlja ovaj tekst u određeno svjetlo i slažem se s vašim pristupom i mislim da je dobro e, utvrditi ovdje prilično brzi tempo i mislim da odbor Ekom, Ekon je malo usporio rad e, u odnosu na prethodni legislativno razdoblje, pa da malo ubrzamo. Evo došao gospodin Kamal. I can give you the floor. ako ste spremni, evo možete preuzeti riječ a, ili možete pričekati. Ako ćete pričekati, dobro. Fabio Demazi, izvolite. Uh, thank you, Chair. Zahvaljujem, doista je zadovoljstvo ponovno raditi s generom Hökmarkom. Počeli smo mm, raditi na reformi bankovnih struktura i e, još nismo dovršili, pa se nadam da e, ćemo ovdje biti produktivniji, ali prije nego što uđemo u raspravu želim reći da se u velikoj mjeri ne slažem s jednom stvaru koju stalno čujem iznova u parlamentu, a to je da E, imamo regulatorni overstretch, e, da smo se pretjerano rastegli e, i da će to priječiti bankama da financiraju stvarno realno gospodarstvo, za što zapravo nema stvarnih dokaza. Znamo da je u Sjedinjenim državama situacija mnogo bolja, ali tamo su zakoni još i stroži E, regulativa zapravo stroža. E, mi imamo istu razinu regulative u svim zemljama članicama, ali različito ponašanje banaka e, u smislu kreditnih politika. Tako da mislim da glavna prepreka za posuđivanje banaka realnom, realnoj ekonomiji je prije svega da su banke platile vrlo visoku cijenu za spekulacije u koje su ušle prije krize gdje zapravo nismo razriješili probleme loše imovine u bilancama i također drugo da imamo premalo potraživanja na tržištu što empirički podaci ECB pokazuju da bi većina tvrtka rekla da ključni problem nije u likvidnosti nego u potražnji E, jer ne traže, ne traži se upravo dovoljno pozemljivanja. Ako se složimo oko ovog polazišta, ne bismo onda stalno trebali razmišljati o razvodnjavanju postojećih propisa. Ono što je ključno nama je imati vjerodostojne bail-in režime, a to se može dogoditi samo ako se bavimo reformom bankovnih struktura, ali bez toga neće biti vjerodostojnog bail-in režima. Ali evo samo da spomenem tri manje stvari ovdje, tri manje točke. Naime, smatramo za globalni standard za te lake sada uključen i usklađen sa AFS-om i to je i to za najveće globalno sustavno važne banke, a za ostale, uključujući velike međunarodne banke pod izravnom e, nadzorom ECB, one će se morati samo e, uskladiti sa blažim europskim MRL-om. Tako da ostaje jedan veliki diskrecijski dio, prostor za e, sanaciju takvih banaka i da je to uglavnom u rukama sanacijskog tijela, a to je nama problem. A drugo, kao telak i novi propis mrl u omogućuju uključivanje e, e, strukturnih e, dugova, a sad je prepušteno samim sanacijskim tijelima da odlučuju o subordinaciji instrumenata i to stvara više pravne nesigurnosti, a nesigurnosti što pretjerano još komplicira propise. I na kraju želim ukazati na sljedeće, a to je da je komisija nedavno najavila da će nabaviti, no, da će stvoriti novu kategoriju nadređenih e, nepreferencijalnih dugova. Znamo da nešto već postoji i e, prema sadašnjim propisima i bez obzira koje će prednosti u financiranju banke očekivati iz ovih novih kategorija, bojimo se da će to biti, biti na štetu više jasnoće i sigurnosti i ovaj alat za Belin neće time postati jednostavni i pouzdani. Tako da mislim da je put pred nama još prilično dug iako postoje neki elementi koji se sada raspravljaju s kojima se slažemo i to iz razloga proporcionalnosti, isključenja iznimaka za manje institucije, ali svejedno vjerujemo da je pred nama još prilično dug put. So, um, just, very quick... Dobro. E, mnogo je toga rečeno, pa bih htio reći također da je ton ove rasprave također važan i to će biti još važnije kada krenemo govoriti o cd i CRR-u. Naime, mislim da sada vidimo i isto to vidim, e, imam istu napomenu kao i onu koju iznio Fabio. Naime, da postoji određeni dojam da se treba odabrati ili jak gospodarski razvoj ili e, strogi regulatorni sustav za banke, a dostupnost e, pozemljivanja ovisi o kapitalnim zahtjeva. Naime, nema empirijskih dokaza uopće za to i možda kratkoročno e, se može postaviti pitanje, naime, kako povećanje kapitala e, uvesti polako, brzo ili postupno u pravom trenutku u poslovnom ciklusu ili ne. Ali to nije načelno odabir nego upravo obrnuto. Samo one banke koje su dovoljno kapitalizirane mogu poduzimati rizike i to samo ako poduzimaju rizike mogu služiti realnom gospodarstvu, realnoj ekonomiji. I to je doista važno i mislim da se u ovoj raspravi zaboravlja ponešto pod lobiranjem dionika koji naravno nisu za veće kapitalne zahtjeve jer to znači da će im profitabilnost pasti mjereno u usporedbi sa vlastitim sredstvima. Dakle, moramo paziti da ne padnemo ponovno u iste zamke. Što se tog predloga tiče, htio bih samo spomenuti nekoliko stvari koje su nam važne. Prije svega trebamo sanacijska tijela koja će imati puno diskrecijskih ovlasti i u nekim prijedlozima brine me da se tu traži ograničavanje posebice SRB-a. Nadalje, moramo biti vrlo strogi po pitanju podređivanja e, i tu mora biti apsolutno jasno e, u kojim redoslijedom što dolazi. I treće, ne smijemo dopustiti nove izlike za određene kategorije financijskih instrumenata koji su izdani u trećim zemljama. Naiste, ne trebamo e, razvoj programa za offshore e, instrumente koji će ući na mala vrata straga. Svi instrumenti moraju biti podložni bail-inu bez iznimke i inače se stvara diskriminacija protiv vlastitih financijskih centara, a vidjeli smo e, u slučaju grčkih banaka kako je doista teško e, spašavati belinom sredstva koja, e, koja su izdana u trećim zemljama i e, tada samo zbog toga što je bilo dovoljno vremena komisija mogla inzistirati na puno belinu, ali sada ne razumijem zašto je komisija ovdje otvorila stražnja vrata za posebni tretman e, za transakcije sa trećim zemljama i to mislim da ide protivno onome što mi do sada predlažemo. Do sada, evo sada mislim da zahvaljujem i nadam se do dobroj daljnjoj suradnji i e, uglavnom naš, e, naš izvjestitelj Sjeni danas e, nije mogao biti ovdje. Hvala. Gospodin Kamal, izvolite. Hvala i ispričavam se, evo. što sam ili ja zakasnila, ili ste vi ranije počeli dobro, ali evo, tako se dogodilo. Evo, prije, želim, prije svega želim reći da ove rasprave o sanaciji banaka i bankovnoj krizi, a gledajući unatrag, prizivaju neke stvari. Naime, ljudi su pozivali na mnogo veće kapitalne zahtjeve. Ja mislim da bih krenuo od dva viša načela. Prvo, svi koji tvrde da ovo je puta drugačije moraju shvatiti da svaki puta kada dođe do financijske krize mislite da ste naučili pouke iz krize i s vremenom kolektivno sjećanje se počne gubiti i ljudi kažu, o ne brini, neće se dogoditi ponovno, ovaj put će biti drugačije, ali događa se. A druga stvar koju se trebamo zapitati je, što ako banka recimo sutra e, propadne, bili bi još uvijek e, bila sanirana bez e, da se traže porezna obveznike da ju izvuku. A ja mislim da mi još nismo stigli tu. Ako mislite na krizu iz 2007. 2008. Znači, toliko godina nakon krize, gotovo deset godina nakon krize, jesmo li sada došli do tog e, položaja ili smo sada već u opasnosti da, da kažemo, a ne brinite, ovaj puta je drugačije, neće se dogoditi. Znači, stvar je tu nekih detalja, evo, redoslijedom. Što se tiče e, e, rangiranja neosiguranih instrumenta, E, znači, pozdravljamo ovo što e, traži e, komisija. Mislimo da ova nova kategorija neosiguranih nadređenih dugova jest nešto zanimljivo, ali prije nego što uopće kažem koji je naš stav o tome, želim da raspravimo malo dalje o klubu. Ali mislim da bi to možda mogla biti pametna ideja, jer E, uzima razne bankovne modele i daje posebnu zaštitu da se ova kategorija neće koristiti za svrhe postizanja boljeg rangiranja i dobro, znam da mnogi žele ubrzati ovaj proces i misle da smo dovoljno o tome razgovarali, ali nadalje što se tiče telak e, i minimalnih e, zahtjeva za vlastita sredstva i odgovornosti Emrilove. Mislim ima tu nekih kontroverznih e, mišljenja. Neki dionici misle da je pitanje dopustivosti MRL-a pitanje i misle da Post, da bi postojeći e, tilakovi MRL-ovi trebali biti priznati, ali nisu uopće priznati od komisije jer oni nisu ugovorima nego pod zakonskim obvezama navedeni. Pa mislim da to trebamo isto razumjeti. Trebamo osigurati da je zakonodavstvo proporcionalno, ali kad kažem proporcionalno, mislim da bismo banke trebali pustiti da nekažnjeno prođu za neka ponašanja iz prošlosti. Znam da ćemo o smjernicama raspravljati u kojem, kojem e, se mjeri sanacijska tijela mogu tražiti ispunjavanje visokih MRL-ova ili internih MRL-ova i koji će tu razvoj trebati biti uzeti u obzir home i host i tako dalje. Ali ovo je prvo razmjena mišljenja pa evo moram prvo neke detalje raspraviti sa klubom. Što se tiče e, pokrića gubitaka i rekapitalizacije, Mislim da mi uglavnom podržavamo ciljeve komisije, smanjenje troškova, jačanje financijske stabilnosti i minimalizacije rizika za poreznog obveznika, što mislimo da bi trebao biti najviši vrhunski cilj uvijek, ali obzirom da se radi o bankama kojima upravlja ECB i prekogranične operacije, morat ću ipak raspravljati s drugim klubovima i članovima na koje će to utjecati više nego samo na E, moju. E, Marko Vali. E, želim samo reagirati na preporuke Fabija Demazija kada je riječ o strukturnoj reformi bankovnog sustava, jer ako imamo bankovne krize koje su povezane sa bankarskim sustavom koji djeluje i u kreditnom sektoru i u financijskom sektoru, dakle sa tim modelom univerzalne banke i ako ne popravimo situaciju reformom sustava banaka, recimo ako uzmemo jedan e, model iz prošlosti koji, je koji možemo modernizirati, onda će e, bankarski sustav e, i dalje osjećati posljedice kriza. Dakle, imat ćemo preveliku moć i slobodu financijskog sustava i to će dovesti do problema i u realnoj ekonomiji i za porezne obveznike. Dakle, prva točka reforma je trebala biti ta, ali u paketima komisije i u prijedlozima nadzornih tijela nema toga, zato jer financijski lobby možda previše utječe na te institucije i onda sukladno bismo o tom e, osnovnom načelu trebali analizirati odredbe o kojima treba sada raspravljati u odboru, počev od kapitalnih zahtjeva. I ovdje imam e, dvije kritičke napomene. Prvo, naglasak koji se stavlja na E, kreditnu djelatnost, odnosno na financijsku djelatnost. E, kapitalni zahtjevi mogu biti važni, ali treba vidjeti kako neki bankarski, neki gospodarski sustavi se razlikuju od drugih gospodarskih sustava. I ako postavimo samo jedno pravilo prema kojemu recimo je e, osoba zdrava oko ima 1,80 i 70 kila naspram one koja je visoka metar i pol, ima 50 kila i svejedno je zdrava, dakle jedni drugi su zdravi i tu mislim na e, talijanske ili južnoeuropske subjekte koji moraju se suočavati i sa kapitalnim zahtjevima koje njima nisu prihvatljive, a banke ne mogu davati zajmove određenim poduzećima i tu dolazimo do toga da neki trpe u sustavu. Ili imamo bankovne modele koji se bave isključivo financijama ili isključivo zajmovima. Dakle, jedno jedinstveno pravilo od ozgo dovodi do neravnoteža i do iskrivljavanja i stvara sustav u kojem ne možemo na pravilan način procijeniti potrebe uređenja različitih sustava koji postoje u Europskoj uniji. Ovaj prijedlog izuzeća za pojačanje rizika koji se odnose na državne obveznice, dakle to je jedan preduvjet koji mi nikad nećemo prihvatiti kao što ga neće prihvatiti ni kolege koji predstavljaju zemlje Južne Europe, jer bi povezivanje e, rizika sa državnim obveznicama, sa portfeljima banaka dovelo do ogromnih e, e, neuravnoteženosti između zemalja sjevera i juga i do daljnjeg povećanja napetosti. Dakle, ako se to uvrštava, onda to znači da zapravo ne razumijete okolnosti e, u kojima su se banke našle uslijed paketa koje ste već uveli. Dakle, to bi dovelo do daljnjih pojačavanja napetosti i daljnjih razlika. Treba razmisliti i o daljnjim mogućnostima za kapitalne zahtjeve koji jesu ispravni, ali treba i vidjeti koje bi to posljedice moglo imati po razne bankovne sustave. E, zatim, e, mm, ja ću kasnije uzeti riječ e, o ebrd zato jer sam izvjestite za to i treba se pozaviti pitanje sanacije banaka i oporavka banaka, banking recovery. Ako imamo jedan sustav koji traži od poreznih obveznika da plate za krizu, i ako to tražimo od štediša, onda dovodimo sustav u dalju krizu zato jer štediše ne mogu imati nadzor nad onime što se čini u bankama jer one često špekuliraju ili ne upravljaju sredstvima štediše na ispravan način, a štediše onda moraju platiti iznose i troškove za ono što je učinio bankovni sustav, a s njime i politika koja je pokazala popustljivost prema određenom sustavu. I EBRD i Berlin, naročito kao pravila, su u sukobu sa nacionalnim ustavima koji štite pologe i mislim da to nije trebalo revidirati kao što se tu nastoji, nego bi to trebalo razgraditi i ponovno ustrojiti zato jer to nije propis eh, koji bi mogao spriječiti nastajanje budućih financijskih kriza. Evo, to je glavna kritika koju upućujemo na račun ovog prijedloga, a tijekom sastanaka izvjestitelja u Sjeni ćemo i podrobnije izložiti svoje prijedloge. Hvala. Thank we were Hvala. Sada smo se bavili drugim e, dijelom. Dakle, veći dio vaše intervencije je bio u onom drugom dijelu, ali nema veze, sve je ušlo u zapisnik. Sada gospodin Dani nije ovdje koliko vidim. Spontano javljanje za riječ. E, gospođa Hubner. Hvala, želim iskoristiti ovu priliku jer imamo prvu razminu gledišta. Željela bih postaviti pitanje koje zapravo treba biti upućeno komisiji. Radi se o činjenici da u listopadu 2016. EBA je izdala preporuke kako bi promijenila e, ciljne razine aranžmana za sanaciju od pokrivenih depozita na obveze. Međutim, komisija nije zamislila tu promjenu u svome prijedlogu, nije predvidjela tu promjenu kada je riječ o izmjenama i dopunama e, BRRD-a i EBA ima jednu vjerljivu listu argumenata za te promjene i moje pitanje komisiji je sljedeće. Trebamo li se time zamarati ili možda komisija već ima svoje vlastite jasne argumente kako ih i ne bi trebali dodatno tražiti? Hvala. Hvala vama. Dajem reći izvjestitelju. Hvala i hvala na svim komentarima. Što se tiče subordinacije i povezanih zahtjeva, to će biti u suprotnosti s onime što želimo postići u BRRD-u, ne budemo li dovoljno strogo. Znači, dakle, sav dug treba biti podložen bailinu. Ako stvorimo iluziju da je podređeni dug taj koji, na koji se primjenjuje bail onda ćemo obrnuti ono što smo postigli u vezi s BRRD-om. I želim nešto napomenuti, jednu činjenicu. Jedan od glavnih problema u primjeni BRRD-a, to smo e, vidjeli u praksi, jest kada imamo nedostatak svijesti od strane građana koliko sam ja razumio, no možda drugi znaju bolje od mene, ali ako pogledamo raspravu o talijanskim bankama, upravo se o tome radi. I to je važno. Ne smije biti oklijevanja, sav dug u banci treba biti, na njega se treba primijeniti Berlin. I tu se slažem sa Svenom Gigeldom, onime što je on naglasio. Međutim, pitanje treće zemlje je već složenije zbog različitog zakonodavstva. Mislim da je to glavna razlika. Gospodin Pereira također je naglasio da moramo se pobrinuti da banke dobro funkcioniraju, financirati ulaganja, to je također važno. Mislim da postoji korelacija između snažnog gospodarstva i snažnih banaka, jer vidjeli smo što se događa tijekom bankarskih kriza i što se događa u bankovnom sektoru. Upravo slabo gospodarstvo ima učinka. I to nije naravno jedini uzrok, niti razlog. Određenim bankama se možda loše upravlja ili su izložene prevelikim rizicima ili postoje drugi rizici u bankovnom, bankarskom sustavu, ali važno se pobrinuti da imamo snažne banke i prema tome snažno gospodarstvo, ali i obratno. Jer te dvije stvari su povezane i mislim da se trebamo toga držati. Kemal je, na primjer, spomenuo pitanje da, da je ovoga puta situacija drugačija. Mislim da je, da situacija drugačija svaki puta. I to je doista istina. I tu se slažem s vama, jer imat ćemo novu bankarsku krizu i nove krize će zahvatiti bankarski sektor. Neki smatraju da se to događa svakih deset godina. Međutim, ja bih volio da imamo sljedeće tu ako mislimo da je zakonodavstvo previše opterećeno ili ne. Volio bih da se pobrinuti da postoji osviještenost na tržištu među ulagačima i svima koji sudjeluju na bankorskom tržištu da se bail može primijeniti na dug. Ali također bih volio da imamo jasnu sigurnost u vezi sa onim rangom, poredkom ne bih volio da se o tom poredku, redoslijedu odlučuje na, tako da svatko misli pogrešno da se sve, na sve može primijeniti bail jer to je važan dio BRRD-a. Ako stvorimo tu osviještenost, onda ćemo osigurati stabilnost u bankarskom sektoru i moramo imati naravno jasna pravila što učiniti kada banke prolaze kroz postupak sanacije. To treba učiniti brzo i pametno i slažem se u potpunosti s John Goulart. Moramo biti pragmatični i pogledati probleme koji danas postoje, ali isto tako biti svjesni još nečega. Mislim da je pošteno reći da BRD funkcionira. On upravo sada funkcionira, iako je to teško jer ovo je prvi put e, da vidimo kako se BRD primjenjuje. I problemi koji se sada pojavljuju zapravo su dobri jer ćemo u budućnosti, u budućnosti trebamo biti svjesni i ulagači trebaju biti svjesni kojem su riziku izloženi kada ulažu svoj novac. Hvala vam na komentarima i radujem se sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni i suradnji sa drugim pregovaračkim timom. Hvala. Hvala lijepa izvjestitelju s kojim se u mnogim aspektima slažem i znamo kakva je razlika između Bejlina u sanaciji i drugih elemenata u ovom zakonodavstvu. Sada ćemo prijeći na dat ću zapravo komisiji riječ, ali na kraju obje rasprave. Eto, to je bila moja namjera. Sada bi, možemo prijeći na drugi dio, drugi paket, CRR, CRD i izvjestitelj Peter Simon. Zahvaljujem. Doista mi je drago što danas istovremeno govorimo o ova dva dosjeja jer e, kao što je već predsjednik rekao je ne bi imalo inače smisla jer ova dva dosje zapravo su paralelni, ali e, sadržajno e, treba trebaju biti odrađeni dakle još prije nego što napravimo nacrta izvješća. Najgore što bi se dogodilo bi bilo da dođemo do nekoherentnih rezultata kod ova dva izvješća ali to možemo izbjeći time što ćemo već sada krenuti u raspravu i na točkama gdje se stvari presjecaju e, ih dobro prilagoditi. Kod sadašnje e, reforme CDA4 crr ne radi se samo o opsežnim i tehničkim dokumentima, nego i dokumentima koji su važni za cijeli bankovni sektor u Europi Isto ćemo se poprilično dugo morati time baviti jer postoje tu mnoge novine bazalskog odbora i koje sada trebaju biti provedene u europsko pravo, ali kod CRD4 crr također smo fokusu se mjerili na više zahtjeva e, za kapitalom i bolji kapital za banke kao reakciju na financijsku krizu Stoga je fokus sada na sadašnjoj obradi, znači cr 2 i cd 5 a posebice na novom ponderiranju rizika, obveznoj provedbi nekih e, ključnih e, e, nekih ključnih stvari kao što su omjeri financijske poluge i tako dalje. Eh, osim toga, važno je uputiti na početku i na sljedeću stvar. Naime, eh, obzirom da su eh, svi bankovni akti u svim zemljama članicama pogođeni ovime, da se intenzivno moramo baviti i pregovarati sa predstavnicima bankovnog sektora iz svih zemalja članica kao i svih, naravno, svim nadzornim tijelima iz zemalja članica. Naime, e, sada se raspravljam već sa predstavnicima postupcima pet različitih zemalja i imamo tu pet različitih težišta koja su nam oni iznijeli, e, što znači da kod e, ovih e, vrlo opsežnih dosija doista moramo obratiti pozornost na to da stvorimo nešto što će na kraju krajeva biti prilagođeno svim različitim situacijama u zemljama članicama na, na najbolji na E, najprilagođeniji način. Znači, upravo sada u e, parlamentu surađujemo sa svim stranama i pokušavamo e, postići nešto što će naići na široko odobravanje na kraju, jer samo to će omogućiti e, jaki pregovarački položaj u trijalogu. A kada, kako bi se ovo došli na neke pojedinačne teme, znači proporcionalnost je prva stvar koju želim spomenuti, naime općenito je poznato da posebice manje banke e, trpe više pod pritiskom regulative od većih banaka. E, tu se sjećam na jedan razgovor koji sam prije par tjedana e, vodio gdje su mi banke koje su sjedle tamo rekla da imamo, ne znam, 55 ljudi samo, a već imamo dvoje ljudi koji rade samo administrativne stvari za prijavu. Mislim, a sada onime što sada dolazi ćemo biti prisiljeni e, spojiti se s drugim nekim banaka, napraviti određenu vrstu fuzije koja neće imati uopće nikakve sadržajne elemente, nego samo zato što smo administrativno preopterećeni onime što E, smo mi ranije e, uspostavili e, od mjera i tako dalje za manje banke i onome što se tek očekuje da će biti doneseno. Međutim, to nije, ne radi se samo o našem zakonodavstvu i to mi je rečeno u više zemalja, znači kritika, da puno administrativnog napora i za velike i za male banke dolazi što se traže e, slični e, podaci, ali u različitim konstelacijama i u različitim trenucima i od Središnje banke i od EBE i od nacionalnih e, tijela koji se traže recimo u Njemačkoj i onda uvijek treba razmatrati ne bi li se moglo stvoriti neki alat kojim bi se omogućilo bolje upravljanje ovim procesom da se dva, tri puta, četiri puta ne bi trebali E, davati iste podatke koje preopterećuju administrativne resurse. Kada govorimo pak o proporcionalnosti za manje banke, to znači to ne znači da e, želim, trebamo imati lošije propise, ali bolje prilagođene ipak. Znači regulativu koja bi bila odgovarala rizicima i zahtjevima e, koji se postavio pred banke, nego što je to danas činjenica. Kada E, pogledamo sada predlog komisije, manje učestalost e, prijava, odnosno notifikacija nešto što je svakako dobro, ali to još trebamo pogledati u daljnjoj raspravi i vidjeti je li to dovoljno i ne bi li se mogli e, još tu pronaći neki drugi putevi za upravljanje ovome. također treba raspravljati o sljedećoj stvari, a to su sadašnji pragovi za proporcionalnost. Naime, moramo s jedne strane osigurati da manje banke doista budu rasterećene na odgovarajući način gdje to ne utječe na financijsku stabilnost, ali s druge strane trebamo također paziti da, na primjer, banke koje imaju manju apsolutnu bilancu u jednoj manje zemlji članici, ali koji tamo imaju sustavnu relevantnost, se ne oterete na takav način da bi e, u toj dotičnoj manjoj državi e, u nekom e, kontekstu mogli predstavljati znatan rizik. Što se pak tiče graničnih vrijednosti, to će trebati još raspraviti i vidjeti nećemo li kvantitativnom kriteriju koji sad stoji u predlogu komisije, ne bi li trebali alternativno možda tu postaviti alternativno ili kumulativno i kvalitativne kriterije i to bi trebalo na kraju biti odlučujuće za to hoće li se moći dati neko olakšanje ili ne. Nadalje, što ovaj net stable funding ratio i sljedeća stvar, e, znači ovaj liquidity cover ratio, to je nešto što smo već proveli uvođenjem net stable funding e, ratio i e, tu smo trebalo osigurati likvid, likvidnost i kako bi e, financijske institucije tijekom jedne godine imale dovoljno stabilnog financiranja i sada se tu vide napori komisije da se bazelski standardi primjene i prilagode europskom kontekstu. Ovdje posebice e, imamo e, ovaj repo poslove, e, kvalitativna ulaganja i visoko kvalitativnu imovinu. Međutim, i ovdje treba preispitati hoće li ove prilagodbe e, u cijelosti biti smisleni i možemo li mi kao parlament to možda još malo E, konkretnije prilagoditi nekim specifičnostima europskog tržišta, ali mislim da se ovdje već sada naladimo na, u vrlo dobrom e, početnom položaju na, u što se tiče predloga komisije. Što se tiče e, ovog omjera financijske poluge, a, ovih dva postoje za pozdraviti. Također tu vidimo kao pozitivnu stvar da komisija nije samo primijenila ono što traži Basel, nego se i tu e, uzela u obzir specifičnost Europe, na primjer izuzimanjem e, kredita javnim nositeljima i e, propisima za kreditiranje unutar skupine i između banaka u zemljama članicama. Također tu treba preispitati, trebali bismo dalje još tu e, pogledati E, kako bi na najbolji mogući način ugradili posebnosti europskog tržišta. E, sljedeća stvar su e, razvojne banke same po sebi i njihovo postupanje. Znači tu treba raspravljati naročito one koji uglavnom daju razvojne kredite. Naime, razvojne banke se od redovnih banaka razlikuju E, po tome što su možda u boljoj poziciji kada su njihove e, dosadašnje bilance e, proizlazile od toga što su samo prosljeđivale novac sa državne razine, ali nisu ulazile na ni na kakav način za dotičnu razvojnu banku. Mislim da je to nešto treba još raspraviti posebice zato što je, postoji posebna važnost eh, razvojnih banaka za, eh, za cijelu Europu i svima je to jasno. Eh, Mala i srednja tvrtka je kao predzadnja stvar o kojoj želim govoriti. Kod CR i CRD4 smo se tada već zalagali za to i mislili smo da smo bili sretni što smo to uključili od 23 posto popusta za male kredite, za male i srednje tvrtke i tako dalje. Ako sada komisija propisuje da će u, buduć, u buduće biti 15% popusta za male kredite malih i srednjih tvrtki, to također pozdravljam, ali mislim da moramo još točnije raspraviti hoće li to biti dovoljno. Mislim, kreditno financiranje malih i srednjih tvrtci u Europi treba postaviti na zdrave noge. Pokušavamo e, bolje na tržištu kapitala financirati male i srednje tvrtke, ali svejedno to ove tradicionalne stupove financiranja treba ipak jačati u Europi, a to je bankovno financiranje i mislim da ovdje možemo biti možda malo hrabriji od onoga što predlaže komisija u svom predlogu. I sada još na kraju par napomena što se tiče infrastrukture i uzimanja u obzir infrastrukture u ovim dosjejima. Naime, ovdje se investicije u infrastrukture također e, za njih se osigurava e, e, popuštanje, popust na rizik, ali treba jasno objasniti i pojasniti koji su ti projekti koji su tu uključeni po kriteriju, po katalogu kriterija koji se investicija trebaju takvima smatrati. Naime, sad ne vidim zašto bi se samo takvi projekti podu, e, podupirali koji, su, koji se mogu refinancirati. Znači, obično se radi o javnim infrastrukturama, ali one se ne refinanciraju. Što onda to treba značiti? Znači, i takvi projekti bi trebali biti raspravljani i ne bili oni ovdje također e, trebali imati određeno diskontiranje. E, nadalje, što se tiče područja infrastrukture, E, tu parlament može staviti neke političke naglaske, ali tu još možemo raspraviti. U Europi e, već se milijarde investira u infrastrukturu, ali nitko ne zna kako će se to e, kako će se to financirati. Niko, svi govore o imobilnosti, ali niko ne zna, e-mobilnosti, ali niko ne zna kako će to funkcionirati sa E, električnim vozilima i kako će to svi e, puniti kod kuće u garaži na štekeru. Ali znači tu bi trebalo možda staviti još neke političke signale, recimo da se ovdje daju diskontirani krediti ili lakše dodjela kredita. I na kraju još jedna napomena. Naime, IFS e, se predlaže da se e, IFRS 9 podvrgne kratkom postupku. Mislim da tu e, bi trebalo još više rasprave, ali mislim da je to nešto što mislim da je ipak smisleno. Ako ćemo e, ići dalje po našem planiranju, onda ipak treba reći da ovo izvješće smo već unaprijed raspravljali i spregovarali i vjerujem da ćemo do sve do 8.6. uspjeti razriješiti kako bismo mogli glasati možda i izglasati to još ove godine. Ali mislim da ovdje kvaliteta ipak e, važnija od brzine i trebamo naravno ići brzo, ali vidjet ćemo još hoćemo li uspjeti održati ovaj datum. Hvala. Thank you Hvala. Slažem se da je kvaliteta prioritetna i pozitivno je ono što ste rekli, da smatrate mogućim. Naravno, ne moramo o tome sada odlučiti, o podjeli IFRS-a. To bismo mogli skoristiti ubrzani postupak, ali imat ćemo tu mogućnost na i u kontekstu daljnjih rasprava ćemo definirati što ćemo poduzeti po tom pitanju u ime gospodina, u ime gospodina Karasa Burherbac. Hvala predsjedniče. A, obzirom da je Otmar Karas morao brzo otputovati u Beč iz osobnih razloga, zamolio me da e, pročitam njegovu izjavu kao izvjestitelj e, e, u sjeni iz EPP-a. Otmar Karas pozdravlja opširni paket reforme banaka komisije jer na našem putu do upotpunjenja bankovne unije moramo e, produbiti zajedničke propise kao zajednički temelj. Znači kada govorimo o vlastitom kapitalu i kvotama likvidnosti banaka koje su se poboljšali u protekloj godini, postoje i dalje rizici za financijsku stabilnost gospodin Karas podcrtava da signali Sjedinjenih država i e, dekreti predsjednika Trumpa um, ili pregovore o Brexitu nas ne smiju odratiti od toga da i dalje e, koračamo e, dalje i izvučemo pouke iz krize i smanjujemo sve moguće rizike i sve mjere za smanjenje rizika kaže gospodin Karas, da smo sa CD4 CR-om sada e, služe e, kao rezervna guma ako dođe do puknuća gume na našem vozilu i komisija e, sada ide u pravom smjeru, kaže gospodin Karas. s jedne strane imamo ove obvezujući obvezujuće ome financijske poluge koji će omogućiti robustnost, zatim strukturnu likvidnost e, koji će biti protiv minimalne kvote likvidnosti i e, također produljenje i proširenje e, faktora za podupiranje malih i srednjih tvrtki, što je i gospodin Karac već dugo tražio od parlamenta. Četvrto, diskontirani ponderiranje rizika za strukturne pozicije, omogućivati će lakše financiranje u prometu, energetici, inovacijama, istraživanju i obrazovanju. I na kraju želim još da se spomenu posebnosti europskog bankovnog sektora koji se u mnogim također e, pogledima uzima u obzir kao fleksibilnost kod E, na eto stabilnog omjera financiranja i e, mislim da e, komisija u mnogim točkama ne ide dovoljno daleko u, u smislu traženja smanjenja rizika od banaka. I također potrebni su nam propisi za sve banke, ali praksa pokazuje da moramo E, više razlikovati između male, e, malih lokalnih banaka i golemih e, globalnih banaka i nisu svi propisi u jednakoj mjeri primjenjivi na sve i ne bi trebali vjeriti. Mali financijski instituti koji su okrenuti malim klijentima, štedišama i obiteljima imaju drugačije profile rizika i poveznice sa ekonomijom. Razvojne banke imaju posebnu razvojnu ulogu u društvu koju trebamo uzeti u obzir. A osim toga imamo još i sljedeći problem, a to je da zapravo svi govorimo o proporcionalnosti, ali e, razna e, nadzorna i e, zakonodavna tijela ne, ne vide istu stvar u istom kontekstu, znači to treba još definirati iz regulatornog i nadzorne perspektive. Naprimjer, kod e, definicija nekompleksnih instituta, e, mjera za prilagodbu izvještavanja koje ne ovise o veličini instituta, zatim e, upisa na burzu i uzimajući obzir neke dalje faktore kao što su kompleksnost, zatim kod knjige trgovanja i nadzora i sve ono što potpada pod SRM. E, zatim u administrativnom području bi integrirani sustav izvještavanja bio učinkovitiji i oteretio bi mnoge. U sljedećim e, mjesecima radit će se o tome da se postigne prava ravnoteža za dobru primjenu globalnih standarda, standarda koji će uzimati u obzir europske okolnosti sa prikladnim e, razmjerima za manje institute i europske specifičnosti, odgovarajuće e, kapitalizacija, zatim e, harmonizacija na europskoj razini, posebice što se tiče telaka i MRL-a i njihovog usklađivanja zatim e, nužne iznimne e, iznimke, ali i e, paziti da ne dolazi do fragmentacije te osigurati odgovarajuću pravnu sigurnost primjerenim rokovima. I na kraju, kako bismo tu ispravnu ravnotežu uskladili sa ovim bazarskim maratonom, gospodin Karas se e, raduje plodnoj suradnji sa izvjestiteljima i ostalim izvjestiteljima u Svijeni. Hvala. Hvala za ECR gospodin Fox. Hvala vam. Radujem se suradnji sa Peterom Simonom i drugim izvjestiteljima u Sjeni na ovim e, dosijema. Moj klub slaže se sa većinom prijedloga i pozdravljamo transponiranje nacionalnih standarda u CR2 i CRD5. Što se tiče Bazela, kada su pravila primijenjena bez promjene, nemamo problema, ali brine nas gdje je komisija odstupila od toga. Želim naglasiti važnost koju moj klub e, daje e, prijelaznom razdoblju za IFRS 9. pri jedan pristup imao bi teške posljedice na tržište. Dakle, pozdravljamo napore da se podijeli i FRS 9 iz CRR2 i da se o tome odvojeno raspravlja prije nego što se ode su zakonodavcima. To se treba učiniti na prvoj razini kako bismo izbjegli moguće kašnjenje i od izvjestitelja tražimo da olakša taj proces. Iako pozdravljam neto stabilni omjer financiranja, zabrinut sam sa komisijinom odlukom da suverenim vrijednosnicama da e, ponderiranje rizika od 0%. Jutro ste čuli kako sam e, ispitao, pitao gospodina Dombrovski sa ovome i dobio sam, zapravo nisam dobio odgovor na svoje pitanje, nije tu bilo konkretnog odgovora. On e, nije objasnio zašto je komisija od upila od zahtjeva Bazela od 5%. Jednostavno je rekao da to ne bi bilo politički povoljno. Mislim da trebamo se dogovoriti oko rasporeda i izračunati e, točno koliko će biti ponderiran rizik i trebaju mi dodatne informacije i detaljno obrazloženje kako bi se ta promjena opravdala, zašto komisija unosi tu promjenu. Što se tiče CRR-a, ECR brine komisijin zahtjev da poduzeća provedu samo 65% standarda Bazela o tržišnom riziku, barem tri godine nakon stupanja na snagu. Cijela poanta revizije jest e, tiče se nedostataka u postojećem zakonodavstvu. Ako primijenimo dvije trećine, nećemo riješiti taj problem tih nedostataka. Znam da postoji potreba za prijelaznim razdobljem, ali na kraju tog razdoblja moramo imati jasnu obvezu postizanja primjene od 100% u određenom trenutku, a to nećemo postići bude li komisija samoj sebi delegirala ovlasti da produlje to prijelazno razdoblje, to nije prihvatljivo. Što se tiče CRDA 5, brine me komisijin prijedlog za uspostavom holding poduzeća tu nije provedena procjena učinka, a bit će potrebno veliko restrukturiranje i to velikih poduzeća. Kao moguće su i pravne posljedice i nekompatibilnosti, sve će to nastati u drugim jurisdikcijama. Zahtjev za stvaranjem privremenih holding poduzeća povećat će troškove poslovanja u Europi i povećat, to jest smanjit će rast radna mjesta, i Europska unija će biti puno manje privlačno okruženje za poslovanje. Nisam uvjeren da će taj prijedlog ići na korist sanaciji kao što tvrdi komisija. Jer struktura za sanaciju jednog entiteta znači da vlade neće moći sanirati vlastite banke i stvorit će se određena napetost između različitih nadzornika i nadzornih tijela. Kao što sam rekao na početku, moj klub pozdravlja većinu ovih prijedloga i radujemo se suradnji sa izvjestiteljom i izvjestiteljima u Sini. Hvala. Hvala i na tome što ste izrazili jasno svoje stajalište i e FRS-u. Zamolit ćemo komisiju da to pojasni, no iznenađen sam jer je s jedne strane, gospodin Vali kritizirao mjeru koja nije predviđena, a s druge strane vi se ne slažete s nečime što nije u zakonodavstvu. To nije ništa novo, to zapravo postoji u statusu quo. No, mislim da će se ta zabuna razjasniti kasnije ili će ju razjasniti komisija. Nisam bio ovdje kad ste postavili pitanje Dombrovski su, nažalost. Gospodin Carthy. Ne, ispričavam se. Gospođa Van Nuvenhuizen. Hvala. E, ja sam iznenada pomislila da sam postala gospodin, ali nije to tako. Na početku želim reći da se radujem suradnji sa Petrom Simonom i ostalim izvjestiteljima o Sijeni na ovom opsežnom paketu. U svemu što činimo ovdje uvijek nastojimo uspostaviti pravu ravnotežu između poticanja realne ekonomije na stvaranje radnih mjesta i rasta i s druge strane zaštite potrošača i izbjegavanja sustavnih rizika. No, uz to treba naglasiti da je to još važnije u ovom slučaju nego u drugim paketima. Naime, financijski sektor je globalan sektor, tu se suočavamo sa globalnom konkurencijom i mislimo da ovaj paket trebamo sagledati iz te perspektive. Trebamo nastojati na globalnoj razini uspostaviti što ravnopravnije uvjete za sve što se mene tiče, ja se nadam da će se primijeniti opće načelo za iste usluge, iste rizike i ista pravila i to u što većoj mjeri. Već su i Petar Simon i gospodin Bac u ime gospodina Karasa spomenuli proporcionalnost ili razmjernost i ja smatram da i to trebamo razmotriti upravo s tog stajališta. Treba nam prava procjena učinka i to ne samo za ovaj paket, nego kao što je spomenuo Ashley, e, trebamo to kombinirati sa Baselom, sa IFRS-om 9 i vidjeti kako će se sve to završiti. Ne smijemo samo sagledavati dijeliće zakonodavstva, nego i sagledati poveznice između različitih dijelova zakonodavstva i treba produbiti procjenu specifične dijelove, sektore i regije. Jer kao što smo rekli u slučaju rasprave na basarskom odboru i postoje velike razlike. Ako imate jednu općinu, opću procjenu učinka, onda završite e, s time da imate sarmu, ne niti meso, <laughs> niti kupus, nego nešto između. Tako da e, treba vidjeti kako to, kakav je to učinak na sve različite sektore. I općenito, e, znači, budući da se suočavamo sa globalnom konkurencijom, e, digitalna industrija je posuda, kasnije ćemo razgovarati o mojem izvješću o financijskoj tehnologiji, ali želim se osvrnuti na to i kasnije i želimo vidjeti je li ova nova uredba sklona inovacijama ili utječe li negativno na inovacije, zato jer sektor treba izvršiti ogromna ulaganja kako bi bio što konkurentniji u digitalnom dobu. Za ostane detalje ćemo raspraviti u budućnosti i tome se radujemo, a ovo su bile moje opće napomene za početak. U redu, hvala. Sada gospodin Carthy e, iz McCarthy e, iz Goja. I ja također pozdravljam e, dijelove prijedloga komisije o bankovnom sustavu i ponderiranju rizika kao pozitivne, ali u prijedlogu se ne ide dovoljno daleko kako bi se riješilo postojeće probleme. Kada je riječ e, o reformama, mi smatramo da ne možemo e, razlučiti e, problem banaka to big to fail, to koje su prevelike da bi propale i učinka na male banke, zapravo razdvajanje tih dva, ta dva oblika bankovnog poslovanja bi trebalo se ostvariti. I Drugi razlog za zabrinutost jest um, predložni omjer e, duga je doista e, neodgovarajući i do je došlo do određenih e, napredaka u RBA-ovima, ipak je to nejasan pokazatelj. Također, e, pokazatelj zaduženosti je instrument e, koji je, lakše koristiti bankama, a, a zakonodavcima je to lakše nadzirati no to treba biti više od 3%, naročito kada je riječ za sustavno važne zajmove. 2012. godine OECD je e, predložio da taj koeficijent bude 5%, a SB je 2015. godine ocijenio da bi to dvostruko koristilo u odnosu na 3% koeficijent uvođenje telaka su pozdravili neki kao učinkovito rješenje kako bi se riješio problem takozvanih banaka to big to fail. I, I, kao što sam već rekao, ne smatram da je to moguće bez strukturne reforme. E, Verde se također pokazao učinkovitim e, i u sprečavanju e, toga da se spašavanje banaka financira iz sredstava poreznih obveznika i to se pokazalo i u talijanskoj bankovnoj krizi i u rekapitalizaciji MBS-a i to je pokazalo i jasno da se sanacije financiranja novcima poreznih obveznika mogu nastaviti i da zapravo postoje prevelike rupe u zakonu kada je riječ o, e, o sanaciji banaka rather than to um, invent complex concepts such as the TLAC, which always entail the risk that they will not work. Mi shvaćamo naravno da nema većine za podizanje e, vlasničkog kapitala razine 1. Dakle, mi trebamo razmotriti izbližiti predložene kapitalne zahtjeve i predložena razina možda neće biti dovoljna kako bi se umanjio učinak buduće krize, tako da tražimo da se ta razina postepeno prilagodi. No less systematic in relevance will only need to comply with individual um, um,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 Hvala. Možda ću ipak e, njemački, e, obzirom da izvjestitelj i predsjedatelj se sada u... <laughs> navikavaju na njemački. A, vidim da su me i preveli kao moju šalu, dobro. Dakle, želim prvo reći da se ovdje radi o nečemu što je doista bitno i zahvaljujem evo što je Petar Ziman to i obuhvatio na odgovarajući način. Naime, da se povuče jedna iskrena bilanca onome što smo postigli sa bankovnim zakonodavstvom nakon krize i mislim da u jednu iskrenu bilancu pripadaju i različiti elementi i mi moramo napraviti i vlastitu analizu i temeljiti ju na onome što je učinila komisija. Naime, vidimo da s jedne strane imamo, osjećamo sve veći pritisak na to da se popušta ovdje ili ondje i zapravo svi sastanci i upiti koje dobivamo u tom pogledu iz financijskom sektora idu u jednom smjeru. Iznimke, izuzeće, nešto ide predaleko, ovo je preopšeno i tako dalje. Tu jednostranost ne smijemo slijediti ni na koji način. Naime, naša analiza mora sadržati i to gdje e, propisi još nisu postigli svoje ciljeve, a s druge strane gdje smo možda s nečime napravili štetu i moramo jasno o tome govoriti iz mojeg gledišta i dalje je tako da je e, slika vodilja da se postigne e, ravnomjerno i jasno zakonodavstvo koje možda nije posvuda još uvijek uspostavljeno na najbolji mogući način. Imamo često preispitivanje u javnosti, jesmo li mi ozbiljni oko ovih zahtjeva kada dođe do krize, vidjeli smo to i Italiji, vidjeli smo i drugdje i nismo još došli očigledno do cilja i trebamo se pitati je li ova stopa zaduženosti, je li ona dovoljno visoka sa 3% i s druge strane kada razgovaramo s manjim bankama, koje vrlo vjerodostojno pričaju upravo ono što je rekao izvjestitelj, naime da E, više nacionalnih dionika na nacionalnoj i europskoj razini e, iste podatke traže sa malim izmenama i nekako se e, ne čini da se opće radi o sustavno relevantnim faktorima ili o stabilnosti tržišta, nego da se to radi samo kao za reklamu za one koji su protiv Europe u financijskim institutima. Znači, mislim, po mojem mišljenju moramo ići znatno dalje od onoga što se ovdje predlaže. Naime, doista moramo pokušati zajedno i čujem što je rekao Petar Zima za to. Znači, moramo e, zajednički pokušati urediti bilancu na pravi način. Znači, na pravim mjestima učiniti još više za financijsku stabilnost tržišta, a s druge strane e, baviti se smanjenjem nepotrebne birokracije tamo gdje je nepotrebna. Znači nisam ja protiv da se negdje radi o novim izuzećima ili o jačanju izuzetaka kao na primjer što smo vidjeli kod manjih i srednjih poduzeća. Ali to se svejedno mora temeljiti ne na političkim e, zahtjevima e, znači onoga što želi e, ekonomija od banaka nego jasnim analizama. Znači ako su krediti za manje i srednje tvrtke doista podložni manje rizicima od onog kako je sada ponderirano, to treba uzeti u obzir. Ako su rizici realni, onda ne bismo trebali e, dopustiti takve zahtjeve koje, koje idu protivno regulativi financijskog tržišta. Nadalje, tema e, o kojoj je govorio parlament. Naime, to je naknada, ovaj e, plafon za bonuse, ali još uvijek nemamo propise da ne bi takav e, strop za naknade bio samo kod fiksnih naknada ili da te naknade neće e, uzimati e, u obzir dovoljno dugi rok. Znači to je još nešto što treba još pogledati. Komisija se ovdje priupitala je li za najmanje institute E, prikladno da se toliko traži pitanje objava i tako dalje, da to možda preduboko zadire u privatnu sferu pojedinih dionika, ali što se tiče naknade i stabilnosti financijskog tržišta, to ide puno dalje od e, samo takvog pitanja. I želim još reći da su na nekim mjestima uvedene e, iznimke kao kod knjige trgovanja koju, na primjer, ne dijelimo, na tržišne rizike već upućeno i to znači sljedeće. Znači doista smatram da je ispravno kao što je rekao izvjestitelj da to trebamo široko zahvatiti i pozdravio bih kada ne bi ostalo samo na jednom saslušanju jer mislim da e, u ovoj raspravi nismo sagledali stvari s jednog e, gledišta. E, relativno malo imamo E, dionika koji imaju odgovarajuće kapacitete u području stabilnosti financijskih tržišta. Tu trebamo više znanstvenih mišljenja, imamo naše eksperte za nadzor banaka i njih bi trebali tražiti da daju svoju ekspertizu na naš rad e, odgovarajućim dokumentima. To trebamo provesti e, saslušanja koji će ići i zaštiti potrošača i e, mislim da moramo doista osigurati da budemo ovdje e, uravnoteženi i da imamo više proporcionalnosti, a da se riješimo pretjeranih zahtjeva i administrativnih opterećenja, ali svejedno strogo se držati našeg cilja, a to je jačanje stabilnosti tržišta i ne popuštati jednostranom pritisku lobija. Hvala. Thank uh, Hvala Marko Da, već sam uzeo riječ prije i e, iznio sam svoja razmatranja o oba pitanja, budući da sam izvjestitelj u Sjeni za oba izvješća. Želim samo pojasniti svoje stajalište o problemu suverenog rizika. Ono što sam htio istaknuti odnosilo se na amandman na članak 507. o čemu se već raspravlja u Italiji, da CRR što smo podnijeli komisiji, dakle EBA može iznijeti izuzeća kako bi se e, izmjerala stopa rizika za e, državne obveznice. Dakle, tu se mogu u odnosu na nulo utvrditi neka ograničenja i to bi moglo imati doista katastrofalne posljedice po udaljenije države, periferne države, a naročito e, zemlje Sjeverne Europe imaju drugčiji senzibilitet, no pozivam kolege iz nama bliskih zemalja koji znaju koliko su osjetljive državne obveznice da prate taj problem i da ga i ne izgube iz vida, zato jer trebamo izbjeći da dođe do sukoba koji bi mogao stvoriti daljne probleme. sve hvala. Hvala. Da, to je procjena učinka EZ, a ne mijenjanje praga za veliku izloženost. No, siguran sam da ćemo i dalje raspravljati o tom članku. Evo, sada prelazimo na spontane javljanje za riječ. Gospođa Morgano ima riječ. Gospodin Morgano. grazie relatore per le opinioni che ha espresso. Hvala izvjestitelju na eh, mišljenju o prijedlogu komisije. Riječ je o doista opsežnom prijedlogu. Brojni kolege su već iznijeli svoje osvrte na to i također su uputili na daljna produbljenja, a ja sam iščitavanjem prijedloga zapravo zamijetio nešto što mi je izazvalo određene nedoumice. U članku 507. se predlaže da se da mandat EBI kako bi ona radila izvješće o izuzećima iz članaka 390. i 400. i to se odnosi na bankovnu izloženost, e, e, suverenu zaduženost. Opće je poznato da je pitanje bonitetne obrade suverenog duga obrađeno i e, u Bazavskom odboru, ali znamo da za sada još nije postignut sporazum o tome. Istina je i vijeće odlučilo pričekati rezultat rasprave u basarskom odboru prije nego što poduzme daljne korake. U izvješću o bankovnoj uniji za ovu, a i za prošlu godinu ne spominje se ništa o tome upravo u očekivanju mišljenja odbora iz Bazela. Dakle, mogućnost bonitetnog tretmana zvorenog duga onako kako se iznosi u prijedlogu mogla bi dovesti do smanjenja konkurentnosti europskog bankarskog sustava i zbog toga smatram da bi bilo preuranjeno sada otvoriti ovu raspravu uzimajući u obzir i činjenicu da bi tržište moglo sada već pretrpjeti određene udarce i to bi moglo e, dovesti do slabljenja financijskog sektora Europske unije. I to je također izrekao i Europski parlament u svojem izvješću o, finalizaciji Basela 3 u kojem se ističe da, e, da su ciljevi revizije crr i CRD-a zapravo promicanje ravnopravnog postupanja na globalnoj razini, pri se ublažavaju, a ne jačaju razlike između različitih bankarskih sustava. I to bi moglo dovesti do um, izdavanja jednog e, europskog instrumenta denominiranog u eurima. Evo, to sve navodim, zato jer mislim da je pametnije pričekati jedan međunarodni zakonodavni okvir prije nego što se mi sami pozabavimo tim pitanjem upravo zbog njegove osjetljivosti. U redu, hvala. Prvo ćemo čuti komisiju. Uh, Dajem dakle riječ uh, predstavniku komisije. Izvolite. Gospodin Bidmer. Hvala predsjedniče. Čuli smo mnoge komentare. Osvrnut ću se na neke od njih, vjerojatno ne sve. Pa, ovim prijedlogom uh, kao što ste mnogi spomenuli, nastojali smo e, smanjiti rizik, dakle i izvjetiti mjeru ovim paketom e, i također e, vidjeti međunarodne obveze za rizike koje još nismo obuhvatili. To treba tako razmatrati u takvom kontekstu, no istovremeno, kao što ste i sami rekli, želimo se osigurati da banke još mogu igrati svoju ulogu u financiranju gospodarstva. Dakle, svaki puta kada smo e, razmotrili ove mjere ublažavanja rizika, nastojali smo vidjeti moglo bi li to dovesti kratkoročno do određenih e, problema sa financiranjem gospodarstva. I kada bismo tako nešto prepoznali, ali naravno to je uvijek bilo teško vidjeti kako bi to se odrazilo u praksi, recimo u NSFR-u, onda smo predložili jedno prijelazno razdoblje sa praćenjem e, situacije od strane EBE e kako ne bismo otišli predaleko, a e, naravno predvidjeli smo i lagano uvođenje Bazila gdje god je to bilo moguće. To je bila ta ravnoteža koju smo nastojali postaviti. spomenuli se također da imamo niz mjera koja se okreću ka financiranju gospodarstva, za infrastrukturne mjere i tako dalje. I mislimo da je to uravnoteženi kompromis e, i u slučaju Telaka i Emrela, kao što smo rekli, to je paket i to bi trebalo i obraditi kao paket. E, Telak je u CRR-u, a ostatak Emrela je e, u BRD-u, ali to treba biti i usklađeno sa različitim prijedlozima. Mm, to ne znači da se možda ne bi nešto moglo ubrzati Um, prijedlog o hjerarhiji kredita je doista e, važan e, i to se može ubrzati i kao i FRS 9. E, naravno, tu imamo i pitanje takozvanog cliff efekta. I to bi moglo imati i trenutne posljedice po kapitalne zahtjeve. No, mm, Ne znamo hoće li se e, taj tekst izraditi do 1.1.2018. godine. Dakle, to bi možda trebalo ubrzati. Kada je riječ o ostatku prijedloga, dakle, mi smo učinili sve što je bilo u našoj oči po pitanju izvješćivanja e, i modela koji bi bili za um, prikladni za uh, pokrivanje kreditnih rizika, izuzeća i tako dalje i razmislili smo i o posebnom režimu za manje banke i o tome smo u više navrata razgovarali sa zemljama članicama, ali to je bilo teško, no postavlja se pitanje uh, što je to točno veličina banke, kako je definirati, a onda imate one banke koje su vrlo velike, imaju vrlo jednostavan poslovni model, imaju kreditne rizike, onda bi možda trebale imati isti tretman ili koji bi bio alternativan tretman Dakle, problem je bio što sa likvidnošću i tako dalje. I mm, mi smo mislili zapravo da je najbolje rješenje ciljanje mjere, ali mi smo naravno otvoreni za dalje prijedloge kako bismo mogli dalje napredovati i ponekad dionici moraju izvješćivati isto iz različitih e, tijela i subjekata. I mogli bismo možda otići korak dalje i postaviti pitanje e, do koje mjere to možemo regulirati, ali o tome možemo otvoreno razgovarati kasnije. Da, e, pitanje financiranja državnog duga, dakle, to ne mijenja način na koji smo postupali prije. Nema razlike dolazili iz jedne ili druge zemlje članice. To očekuje kraj rasprava u Baselu i zapravo postoji ozbiljno poderirane rizika i tu nema nikakvih razlika i Postoje i odrebe koje omogućavaju nacionalnu diskreciju, naročito kada je riječ o velikoj izloženosti. Imali smo brojne rasprave sa zemljama članicama, zato jer smo mislili da bismo to mogli podići na europsku razinu i e, riješiti se većine nacionalnih diskrecijskih prava. Na kraju krajeva to ipak nije bilo lako. SSM je tu dobro djelovao, ali nismo mogli predložiti mnogo više Dakle, to što imamo tu su izvješća EBE e o učinku velikih izloženosti i praga velike izloženosti. To su opća izvješća, e, tu EBA ne može učiniti ništa, ona sama izvještava, ali dakle, to je bilo vrlo općenito i zapravo nije bilo usmjereno ni protiv čega konkretno. Zatim e, na kraju Telak i Emre imamo pitanje o sanaciji instrumenta koji su izdani u trećim zemljama. To je prihvaćeno, ali samo pod uvjetom da imate e, kauzulu u o sanaciji koja je ugovorena u tim instrumentima i jasno je da e, Srbe u većini slučajeva može i mora moći pokrenuti e, e, pitanje pasive u ovim e, situacijama. Dakle, to je bio jedan komentar koji se odnosio na fond za sanaciju. To nisam u potpunosti razumio ove godine. Ovaj prijedlog se ne dotiče ni u kojem slučaju fonda za sanaciju. To je izvan područja primjene ovih prijedloga, ali o tome ćemo morati e, vidjeti što se to ime htjelo riječi. I i koeficijent zaduženosti da kada e, kao što je rečeno ispravno treba imati visok, e, visok razrednje tog koeficijenta ali Bazel još nije završio rad na tome mi bismo to bili uvrstili da je u Bazelu iznesen kakav zaključak e, vi ćete to moći kasnije uvrstiti kao zakonodavci i dodati ovu radoplatu za viši koeficijent zaduženosti za džesipove. Evo, nadam se da ćemo inače uspjeti unaprediti ove projekte. Što dalje? Hvala. Evo, gospođa Hojbner, ja sam postavila pitanje o preporuci EB kada je riječ o promjeni osnove za e, ciljnu razinu za, i ne možemo čuti zato jer se gospođa okrenula od mikrofona. Dakle, o izvješću EBE koje je objavljeno u listopadu, vaš prijedlog ne vodi računa o ovim mogućim izmjenama osnove. Je li to namjerno ili sam ja pogrešno razumjela preporuke EBE? Jer je EBA to prilično temeljito obrazložila zašto bi se moglo to pomaknuti sa pokrivenih e, šednih na e, obveze. Da, kao što mi kolege kažu, dakle, mm, nema smisla ništa e, niti utvrđivati, niti mijenjati. Provjerit ćemo i e, javit ćemo vam. Hvala, izvjestitelj. Herzlichen Dank. Prije svega zahvaljujem na ove već prilično detaljnoj raspravi i e, konkretnim stvarima o kojima ste govorili, jer sada kada pogledam malo e, kako stoje stvari, za puno stvari o kojima sam govorio već postoji u velikoj mjeri e, suglasnost o smjeru u kojem bismo smjeru dakle trebali ići i vjerujem da o detaljima i je usklađenosti tako oko sitnica ćemo isto uspjeti postići. Dakle, također vidim da su ostala još neka otvorena pitanja koja iskreno do sada se još nisam postavio. To su između osloga e, državni dug i e, državni krediti i tako dalje. I zapravo niko mi niko niti od bankovnih udruga spomenuo riječ o tome, ni sloga. Dobro, a sada kada pogledamo 507 radi se zapravo o izvješću koje EBA radi bez izravnih legislativnih e, posljedica s naše strane. Znači moramo paziti da sada ne uđemo u neku raspravu koja je daleko udaljena od stvarnosti jer mi zapravo ništa ne reguliramo e, e, zakonom, e, ono što, govori o državnim kreditima. a, upravo EBA govori o ovakvoj izloženosti. Dobro, ne znam što, što je u tom izvješću, naravno, ali svejedno trebamo ozbiljno uzeti te zabrinutosti ako su izražene od strane država i možda ih još detaljnije razraditi, ali to će se vidjeti u daljnjoj raspravi. U svakom slučaju veselim se daljnjoj suradnji sa svima vama i također na vaš, vašem inputu i vaša moja vrata i mail su otvoreni i također hvala na svim poticajima i svemu što možete eventualno E, pridonijeti kako bismo to dalje ugradili. Kao što sam već ranije rekla, s time želim i završiti, da je važno da u parlamentu imamo za daljnje e, pregovore veliku većinu. Hvala. Hvala lijepo. Mislim da je ovo bila iznimno korisna prva razmjena gledišta i dobili smo i prijedlog izvjestitelja. za prezentaciju njegovog izvješća 8. lipnja između saslušanja. Imat ćemo i dodatnu razmjenu gledišta, vjerojatno. I je li to, je li to vrijedi za gospodina Hokmarka? Namjera nam je da, da imamo to isto vrijeme ili kao što sam rekao možda i malo prije kako bismo bili bolje usklađeni. Ali to ćemo, oko toga ćemo se zajednički dogovoriti. U redu sada ne trebamo o tome razgovarati, ali ako trebate imati neku korelaciju onda je bolje paralelno raditi na dosijema kako vas drugi ne bi sjedili, već kako biste istovremeno radili. I bilo bi problematično, ako drugo izvješće ne želi pratiti naše izvješće, ili suprotno, da... Riječ je o paketu i predložio bih da zajednički surađujete u smislu tih rokova. Vidjet ćemo kako će ići brzi postupak i o tome ćemo raspravljati i na sljedećim sastancima. Ali eto, preporučio bih vam takvo rješenje. Hvala vam eh, puno i možemo zaključiti ovu točku na dnevnom redu i prijeći na sljedeću. Osmog but lipnja moramo još potvrditi, dakle, hoće li to biti 8. lipnja, ne moramo sada navesti druge datume. Pokušajmo prvo se usredotočiti na 8. lipnja. Hvala vam. I have in the previous Yes, was former point six. Dakle, točka šest, bivša točka šest, financijske tehnologije, utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora. Izvjestiteljica Kora van Nieuwenhuizen, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Moji izvjestitelji u sjeni su iznenađeni e, tempom ovog sastanka jer 30 e, minuta smo ispred predviđenog vremena i mislim u trenutku želim zahvatiti ostalim izvjestiteljima u sjeni na njihovom e, mišljenju i na dobroj suradnju koju smo ostvarili na ovom dosijevu. Fintech je jednostavno financiranje koje nam omogućuju nove tehnologije i ovo izvješće zapravo želi vidjeti kakva nas budućnost čeka. Ja sam preuzela inicijativu za izradu izvješća. Još uvijek se bavimo problemima prethodne krize, pokušavamo to riješiti putem novog zakonodavstva, na primjer CRR-a i CRD-a, ali u ostatku svijeta nove tehnologije mijenjaju financijske usluge i regulatori eksperimentiraju sa novim tehnologijama, puno se toga događa to se ne odnosi samo na Europu, već e, i naravno na SAD, Singapur. Međutim, trebali bismo se riješiti onog starog, stare slike svijeta, gdje tradicionalne zemlje koje su razvijene vode, su predvodnice. Fintech usluge su prisutne u središnjoj Europi E, Bliskom istoku i Africi i više nego u Europskoj uniji, kada govorimo o lokacijama, fintech, novosnovnih poduzeća, te regije su također predvodnice zajedno sa Silikonskom dolinom i Izraelom. Digitalizacija nije samo globalni trend, već je to i e, trend koji prelazi sektore. Mala skupina tehnologija upravo sada utječe na sve druge sektore, na financije, zdravstvo i promet, e, imamo umjetnu inteligenciju, e, e, računalstvo u oblaku i tako dalje. Još jedan inovativan trend je da drugi sektori postaju sve više angažirani sa financijama. Akteri sudjeluju u finteku, akteri koji prije nisu sudjelovali u financijskom sektoru. Financijske tehnologije, se odnose na brojne aktore, uključujući mala novoosnovana poduzeća koja počinju u svojoj garaži, ali tu su i velika poduzeća kao Amazon, Google, Apple i tako dalje. Drugim riječima, trebamo prigrliti novu viziju svijeta. Imamo regionalne razlike, razlike među sektorima, uslugama, i također razlikuje se i naš način, način na koji nadziremo i pratimo situaciju. Pozivam komisiju da nam predstavi ambiciozni akcijski plan za financijske tehnologije. Dok piše taj plan, komisija treba i sama prijeći granice, baš kao i akteri koji se bave financijskim tehnologijama, isto vrijedi i za nadzornike. I FIZMA već sada surađuje sa DigiConnectom Connectom i DigiGrow. Mislim da je to dobro i drago mi je da je ta suradnja već uspostavljena. Ovo izvješće ne namjerava ponuditi nikakva tehnička rješenja, već definirati niz snažnih parametara za financijske tehnologije u Europi. Za mene je najvažnije, načelo inovacije. Učinak zakonodavstva treba procijeniti na primjeren način. Zatim, ja sam liberal, zalažem se za pošteno tržišno natjecanje, a to znači jednake uvjete za sve. Trebamo se pobrinuti da se svi akteri mogu natjecati ravnopravno i to je načelo za koje se zalažem iste usluge, ista pravila, isti rizik, to bismo trebali primijeniti koliko je god moguće. Mislim da je važna i tehnološka neutralnost, raspravljali smo MIFID-u prošlog ljeta, i o tome što je sa izvješćivanjem, trebali, trebamo li imati to na papiru, čak i ako, je, ako proizvod možete kupiti samo u digitalnom obliku. I također trebamo i smanjiti su tu papirologiju. Još, jedan, još jedna važna preporuka jest trebamo hrabriti kontrole i eksperimentiranje jer ćemo samo kroz djelovanje izvući određene pouke. I to se ne odnosi samo na sektor financijskih tehnologija, već i na regulatore ne budemo li eksperimentirali sa novim tehnologijama, bilo da se radi o virtualnim valutama ili nekim drugim alatima, nikada nećemo naučiti koje su zamke i nikada nećemo to moći propisno nadzirati. Naravno, kao što sam u prethodnoj raspravi rekla, moramo se pobrinuti i da naši da naši potrošači budu zaštićeni i da e, sačuvamo financijsku stabilnost. To su neki od preduvjeta. Postoji jako puno preporuka u izvješću, ali prioritet jest kibernetička sigurnost. Povezanost je danas poput kisika, više bez toga ne možemo živjeti i postajemo sve više okrenuti digitalizaciji, ali smo, to nas čini ranjevima i izloženi smo kibernetičkim napadima, što znači da smo izloženi i operativnim operativnom riziku, ali i da ne možemo više pružati usluge na dostatan način. 1 milijun dolara se može ukrasti iz eh, Bangladeške banke hakiranjem ili milijun Yahoo računa ili 2,5 milijuna funti. Naprimjer, taj iznos je nedavno ukraden iz jedne banke hakiranjem. To se ponekad događa i hakeri ne ostavljaju traga za sobom. U prošlosti smo imali tradicionalne pljačkaše koji su pljačkali banke, ta vremena su prošla, moderni pljačkaši su hakeri koji svoju pljačku provode negdje na nekom e, tavanu i, a to ima velike i ozbiljne posljedice. Ne radi se više samo o valutama, već je također važno spomenuti i značaj podataka. Podatki su za, podaci su novi, nove valute i podaci su iznimno važan dio ovog izvješća. Radi se o zaštiti osobnih podataka, ali isto tako imamo i brojne izazove povezane sa umjetnom inteligencijom, učenjem strojeva i što je tu sa odgovornošću. Dakle, puno pitanja koja treba postaviti i na koja treba odgovoriti. I zaključno bih htjela istaknuti važnost vještina Inovacije se oslanjaju na softver i umjetnu inteligenciju, nove tehnologije. Europi su potrebni ljudi koji imaju određene vještine kako bi mogli obavljati te zadatke. Primjerice, to ima veze, puno posla ima veze s algoritmima, trebaju nam ljudi koji znaju pisati, izraživati algoritme i trebaju nam takvi pojedinci među regulatorima. Sada postoje algoritmi koji su na neki način pristrani, dakle, što bi značilo da, smo, da ćemo biti izloženi novim sistemskim rizicima kojih nismo ni svjesni. I to je također jedna važna preporuka, toliko od mene za sada, gospodine predsjedatelju, i radujem se čuti mišljenja svojih kolega. Hvala izvjestiteljici. EPP Brian Hayes, izvjestitelj u Hvala vam. Želim e, čestitati Kori na njezinom e, radu i na izvješću i također na načinu na koji je, jer ona je izuzetno bila otvorena u raspravama sa drugim izvjestiteljima u sjeni prilikom izrade ovog izvješća. Imam e, nekoliko napomena. Prvo, želim čestitati izvjestiteljici na načinu na koji je izradila izvješće. Izvješće je koncizno, jasno i e, mislim da je to jedno važno načelo. Jer kada se radi o samo, inicija, samo inicijativnim izvješćima, ona su ponekad preopsežna i gubi se fokus. U ovom slučaju imamo jedno koncizno izvješće koje je jasno i stoga će nam biti lakše postići kompromisi ili dogovor. Nadam se da će tako i biti. Izvješće je važno jer ono šalje jasnu poruku komisiji i državama članicama o prioritetima koje mi kao odbor imamo i koje želimo da komisija predloži u smislu financijskih tehnologija i tog okruženja. Nadam se da će svi kolege i svi klubovi se složiti sa ovim izvješćem. Nekoliko napomena o sadržaju izvješća. Mislim da izvješće ide u dobrom smjeru i da je pozitivno. Imamo dakle preporuke kako bismo kako bismo u Europi imali sustav za dobro pružanje usluga diljem Europske unije korištenjem financijskih tehnologija, ali uzeli, moramo uzeti u obzir zaštitu potrošača i financijsku stabilnost, kao što je istaknula izvjestiteljica. Dakle, želimo da bude jasno da mi kao institucije u Europskoj uniji možemo olakšati financijske tehnologije i njihovo korištenje, a korisnici moraju znati da su u potpunosti zaštićeni. Trebamo uspostaviti ravnotežu između zaštite potrošača, financijske stabilnosti te izvanrednih inovacija u području financijskih tehnologija. Pozitivno je vidjeti da, je, da se proces ne tiče samo plaćanja, jer financijske tehnologije se, kada mislimo o njima, često mislimo samo o uslugama plaćanja fokusira, u izvješću imamo fokus i na kibernetičku sigurnost i povezane rizike i to je naravno još jedno važno područje i to je izuzetno dobro naglašeno u samom izvješću. Imam i neke komentare i prijedloge kako bismo mogli poboljšati ovo izvješće. Prvo vjerujem da bismo mogli više uključiti fokus na financijsku stabilnost i također i imati jedan odjeljak koji se fokusira samo na financijsku stabilnost. Možemo prigrliti nove financijske tehnologije, ali samo ako nam one pomažu da napredujemo, dakle da idemo korak naprijed. Jer je financijska stabilnost izuzetno važna, pogotovo u ovom parlamentu i u posljednjih osam godina. Važno je da to uvijek imamo na umu dok pokušavamo zacrtati smjer za financijske tehnologije i njihovo korištenje. Dakle, izvješće treba malo više uskladiti i proširiti kako bi se uključile sve potpore Europske unije za financijsku stabilnost. Ako ćemo imati tržišni model, to ne bi trebalo podržati. Zatim e, poveznica sa, sa tržištem sa unijom tržišta kapitala je također važna financijske tehnologije mogu tu pomoći. Mislim da tu imamo priliku iskoristiti elemente financijskih tehnologija jer one su glavni pokretač za inicijative u okviru CMU-a. I konačna zadnja napomena. Mislim da je korisno fokusirati se na jedan dio kada se radi o 100 najpoznatijih najvećih globalnih kompanija koje koriste financijske tehnologije udvostručio se u 2016. broj novoosnovnih poduzeća. Osiguravateljska, osiguravateljska poduzeća imaju potencijal i u izvješću također trebamo naglasiti taj potencijal. Jer ta poduzeća se nisu razvila na isti način kao poduzeća koja koriste financijske tehnologije, ali u budućnosti bi se to moglo promijeniti i moramo dakle pratiti važan razvoj situacije u tom području. Pozdravljamo ovo izvješće i čestitam našoj izvjestiteljici na njezinom radu, na njezinom angažmanu i radu sa izvjestiteljama u sjeni. Radujemo se amandmanima i mogućim izmjena kako bismo dodatno proširili izvješće. Hvala. U ime kluba SID Katarin solim Ivan. Hvala vam. Želim čestitati izvjestiteljici na ovom izuzetnom, izuzetno hrabrom i složenom izvješću. Jer tu imamo pristup jednoj novom, novoj temi, novom području koje se tek sada razvija. Imamo radikalne promjene koje se događaju u stvarnom vremenu i teško je zapravo predvidjeti što će biti za šest mjeseci ili za godinu dana i kako uopće možemo kreirati okvir koji bi regulirao i uređivao područje koje se iznova i stalno mijenja. Razgovarao sam sa e, poduzećima koja svoje planove zapravo izrađuju tek za sljedećih šest mjeseci, jer ne znaju što će se dogoditi nakon toga. I ne mogu to predvidjeti. Upravo je zato izvješće hrabro i ambiciozno neke stvari treba uzeti u obzir. Prvenstveno treba ohrabriti centre financijskih tehnologija koji su se pojavili, prvenstveno u SAD-u, u Jedinoj kraljevini i Aziji te u Nizozemskoj. Važno je da se takvi centri e, pojave i u Europi i da međusobno budu usklađeni i povezani. Važno je i da novo osnovana poduzeća koja ulaze na ovo tržište ne budu blokirana od strane banaka. Banke su do sada e, reagirale poprilično konzervativno. Znamo kako banke funkcioniraju. One jesu poprilično suzdržane, ne daju pristup informacijama i zapravo otežavaju novoosnovanim poduzećima da razviju proizvode za financijsko posredovanje neke od njih, neke od novoosnovnih poduzeća jednostavno progutaju banke i gube svoj kreativni duh e, i gube kreativni zamah, inovativni duh i ne mogu stvoriti nove usluge. Zato je važno stvoriti most i uspostaviti komunikaciju između banaka i fintech poduzeća i isto tako potrošača kako bi informacije bile dostupne i kako bi se u stvarnom vremenu razmenjivale. Istovremeno trebamo imati usklađeni razvoj između svih sudionika na tržištu. Mi smo raspravljali, raspravljamo o utaji poreza i kako to suzbiti Znate koliko su važne banke, jer one premještaju velike količine novca, ponekad u offshore strukture. I važno je da tehnologije koje se pritom koriste i, na primjer, virtualne valute, da se bude dobro regulirano i transparentno. Usluge trebaju biti transparentne kako financijske tehnologije ne bi dobile negativnu konotaciju za europsko tržište kapitala. Ne znam e, trebaju li nam novi propisi, nova regulativa ili već možemo iskoristiti postojeću regulativu u Europi. Možemo osmisliti izmjene postojećeg zakonodavnog okvira kako bismo, e, kako bismo ga prilagodili financijskim tehnologijama. Trebamo razmišljati i o ranjivim, e, osjetljivim klijentima i o načinima na koji, na primjer, osobe s invaliditetom ili osobe koje su u slabijim kategorijama, kako te, ti pojedinci mogu pristupiti uslugama. Fintech je projekt za Europsku uniju i to treba biti dostupno svim građanima Europske unije. E, o amandmanima ćemo još raspravljati i kao i o svim stavcima. Želim čestitati još jednom izvjestiteljici. Siguran sam da će izvješće na kraju biti izvrsno. Thank you. Zahvaljujem. Barbara izvolite. Zahvaljujem e, na riječi. Evo želim e, se srdečno zahvaliti izvjestiteljici na odličnom predlošku Vodilo se puno razgovora sa stakeholderima i dionicima i to je rezultirano vrlo kompaktnim, preglednim eh, predlogom koorientiranom na cilje. Kao što su rekli prethodnici, mislim da ćemo eh, postići dobar cilj i dobar rezultat u ovom važnom novom području u kojemu Europska unija i Europski parlament pokušavaju iznaći određeni okvir. Ono što je naravno posebice važno pitanje definicija eh, i okvira za fintech. Mislim, nije sve fintech, eh, međutim kad banka kažu mi smo stvorili određene infrastrukture i sada treba imati iste stajalište kao fintech, tu će se otvoriti niz problematičnih područja, ali svejedno mislim da je važno da eh, E, se upravo bavimo ovim pitanjem, da se Kora time bave i to je važno i za financijsku industriju i za servisni sektor gdje treba pronaći e, dobre rješenja. A druga definicija je kontrolirani eksperiment. Naime, e, mislim da bi ovdje trebalo e, napraviti kao Australiju, Singapuru i drugdje vrlo pažljivo pristupiti i pitati kako tu definirati veličine. Kada je fintech, možda banka, banka e, mislim kako to odgovoriti i tako dalje i e, vidjet ćemo kako će to e, riješiti komisija s novim e, plan, akcijskim planom e, na, za fintech. I još jedna stvar, to je opća definicija eksperimenta sa virtualnim eurom. Ja sam bila izvjestiteljica u Sijeni, već i za to izvješće o virtualnim e, valutama i tada smo rekli da ne postoji samo jedna virtualna valuta, nego beskonačno mnogo njih i u ovom sadašnjem predlogu Kora kaže da možda treba ECB-u dati više kompetencija nad virtualnim eurom. Ako sam dobro shvatila prvi, prvo izvješće, postoji puno virtualnih valuta, možda nacionalna banka tu jednak neće biti od koristi, pa moramo pogledati evo, što još komisija može učiniti svojim akcijskim planom, odvesti nas korak dalje. Kibernetička sigurnost da, jako važno kad govorimo o blockchainu i o drugim novim e, tehnologijama. Sigurnost svakako je E, beskonačno važna tema i također e, nacionalni regulatori trebaju razmotriti isto u međusobnom raspravi ovu temu koja je jako bitna. Kao što je interoperabilnost i standardizirane eps ove naravno i ova četvrta tema potrošači i zaštita potrošača ulagača, to je također važno, to je tema koja se razmatra u drugim okruženjima ovdje sada u e, kontekstu finteka i također vještine koja je rekla da nam za fintek trebaju i novi kurikulumi kako bi mladi, ali oni koji su već zaposleni imali najbolje e, smjernice za to. Evo još jednom e, hvala izvjestiteljci na ovome i veselim se daljnjoj suradnji. Hvala. Hvala. Niko više ne želi se javiti za riječ, pa dajme riječ izvjestiteljici. A I komisija je tu, da. Izvolite, komisija. Zahvaljujem. Mislim, evo da bi komisija htjela reći da mi kao izvjestiteljica gledamo kao financijske tehnologije, kao tehnologije koje podupiru financijski sektor i u startupovima i e, u etabliranoj financijskoj e, industriji koja se oslanja na tehnologiju. Nacrt izvješća po našem mišljenju da je vrlo sveobuhvatnu reviziju prilika i izazova i na to na samo nekoliko stranica čestitam izvjestiteljici što je uopće to uspjela jer ima puno izvješća o fintechu koje se protežu na brojne stranice do beskraja, a ovdje na nekoliko stranica obuhvaćena zapravo sam ključ, sama esencija svih izazova ovim politikama. Poziva se na djelovanje od strane komisije i nadzornih tijela u Europi, ECB, nacionalna nadzorna tijela. Znači, svi se pozivaju na djelovanje i vjerujemo da je to ispravno jer ne postoji jedinstveno jedno rješenje, samo jedno rješenje ili jedna institucija koja mogu dati odgovor na to. A nije e, stvar, e, naravno, niti djelovanje samo s naše strane, nego sama industrija treba se uključiti u mogućnosti koje nudi tehnološka inovacija. Također, e, podupiramo i ono što je izrečeno u izvješću kroz sektorski pristup E, politike koje se odnose na tehnologije, podatke, tržno natjecanje, istraživanje, razvoj i tako dalje. Upravo tako smo se i mi u komisiji organizirali e, za rad na, ovom, na ovoj temi, što je doista vrlo dobro jer se tu na jednom mjestu okupljaju razni pristupi, i razne politike. Svakako podopiramo i pozive u izvješću na tehnološku neutralnost inovacija to čini prilično izazovnom stvari jer e, e, reguliranje po svojoj prirodi e, naravno moraju regulator uvijek mora odražavati stvarnost u određenom trenutku. Teško je predvidjeti budućnost. Kad bismo mogli, to bi svakako bilo isto odraženo, ali ne možemo. Dakle, više naglaske na tehnološke neutralnosti i usmjernost na budućnost da e, također e, isti uvjeti za sve, primjena proporcionalnosti, sve to mora ići rukom pod ruku. I također i korištenje pristupa temeljem rizika kao modulator između jednog i drugog kako bi se postigli pristup e, isti propisi za iste aktivnosti kao i potrebe za proporcionalnošću i na kraju poziv za politiku koja će se temeljiti na integritetu, sigurnosti i financijskom zdravlju. Naime, naravno, financijske usluge su uvijek temeljene na povjerenju i posebice ovdje kibernetska sigurnost e, i naime i sustavi i klijenti moraju biti zaštićeni. Sa velikim zanimanjem također primamo i poziv na sve ovo kontrolirane eksperimenta, sandboxove i tako dalje, cijeli niz stvari koje se razvijaju u zemljama članicama. Same aim of trying to facilitate the A sve što omogućuje e, uključivanje inovacija u financijski sektor. Uh, Primili smo na znanje i zahtjeve, odnosno e, prednosti outsourcinga i za operativnu učinkovitost e, i za compliance i za sukladnost. I također e, komisija često zaprima zahtjeve od industrije za pojašnjenja kao i e, nadzornih tijela, europskih nadzornih tijela, posebice gdje se radi o, u oblaku, e, u okruženju rada u oblaku. I još jedna stvar koju vidimo u izvješću i s kojom se slažemo naravno je potreba za interoperabilnošću sustava kako bi se sve to moglo primijeniti na što je e, bolji e, mogući način, kao i važnost pravih vještina, ne samo na razini tehnologija, nego i u kod regulatora i nadzornika koji reguliraju i nadziru sektor. I zaključno, kao rezultat e, financijskih tehnoloških inovacija, u financijama se više ne radi samo o novcu, nego sve više o tehnologiji i o podacima i politika financijskih usluga to treba odraziti. Dakle, evo to su one stvari koje sam htio naglasiti u ovom trenutku, ali ako ima pitanja, izvolite svakako. Uh, Marisa Matijas joined us. se pridružio, pa ako želite, izvolite gospođo Matijas. Ispričavam se. Hvala predsjedniče, oprostite što sam evo malo zakasnila. Toliko se sjednica odvije istovremeno. Evo, ako mogu neke napomene, u svakom slučaju zahvaljujem izvjestiteljici. Neće vas iznenaditi ako imamo različita mišljenja o ovim pitanjima i upravo zato moja pitanja se odnose e, više na ovo različito tumačenja. Dakle, kada pogledamo ovo izvješće, možemo vidjeti da financijske institucije imaju jedan prioritet, a to je naravno dobrobit e, e, e potrošača, a ne dobit. Naravno da nije tako, iako tako izgleda iz e, e, izvješća, naime financijske institucije žele ostaviti dobit profit i zato mislim da Sustavna deregulacija financijskog sektora je nešto što zapravo zabrinjava i izvjestiteljica također dobro znade da smo da mi mišljamo da ekonomski rast mora biti inkluzivan i da e, za, borba protiv socijalne ekskluzije za zapošljavanje i ne, borba protiv nejednakosti trebaju biti ključni faktori na naše politike, a ne tržišno natjecanje koje se ovdje navodi kao prioritet. Mi mislimo da inkluzivni, da je potreban inkluzivni ekonomski model i regulacija financijskih sustava. Dakle, još jednom želimo ponoviti da ovaj prijedlog koji se ovdje iznosi ne misli na ove reforme koje su nužne. Naime, financijske tehnologije ne stvaraju automatski bolji financijski svijet ili bolje proizvode ili transparentnije proizvode i upravo stoga nam je u, eh, u okviru ovog predloga potrebno jamstvo da ćemo imati proizvode koji će biti prilagođeni ljudima, koji će biti bolje upravljani, imati bolji financijski sustav, a to nećemo postići putem kompliciranih proizvoda ili tehnologija koje e, nisu tehnološki neutralne, ne, nego moramo tvrditi da različite tehnologije e, sa sobom nose razne regulativne probleme koji se naravno razlikuju po produktu i tehnologijama i moramo zato e, paziti posebice na učinke na, u financijskom poslovanju. Naime, zato je moj prijedlog e, za jačanje financijske regulative i veću zaštitu potrošača, naime jasna ograničenja i neovisni nadzor. I još dvije stvari. S jedne strane što se tiče same činjenice koje sam već navela da tehnologija nikad nije neutralna i stoga regulativa također ne može biti neutralna kad se radi o regulaciji tehnologije i to prije svega zato što tehnologija ima vlasnika koja njom upravlja i naravno tehnologija radi za onoga koju je napravio. A tu su također neki etička djelovanja i ta etička djelovanja također mora biti uzeta u obzir. Zato nam je potrebna jača kontrola. Te zaključno, ako mogu još dodati, da E, moramo se baviti zaštitom e, potrošača i ulagača i zapravo tu ima samo jedan e, odlomak o zaštiti potrošača i ulagača. Možda je to zato što se htjelo skratiti izvješće ili zato što ili iz nekog drugog razloga, ali upravo je to dimenzija na koju treba uložiti više pozornosti u ovom okviru. Uvijek sam rekao da trebamo imati konzervativniju financijsku ekonomiju u interesu građana i zato ćemo podnijeti odgovarajuće amandmane i još jednom se ispričavam što sam zakasnila. Hvala. Izvjestiteljica, izvolite. Sorry, because I arrived just 10 seconds ago. I did not check that. Okay. Um, I'm very grateful for the report. Uh, I've... Hvala na ovom izvješću. Mislim da je to dobar tema i za daljni rad, da ide u pravom smjeru. Sviđa mi se pozitivni pristup općenito i načinu cijelom problematici. Morat ćemo govoriti o tome kako ćemo uzeti u obzir da nema deregulacije koja dolazi s tim novim tehnologijama i kako se pozabaviti pitanjima sigurnosti. Još jedna, to je jedna stvar koju ćemo se baviti dalje još, a to je zaštita podataka. Na primjer, kako osigurati da osiguranje prodaje e, osiguranje doista onima koji trebaju zaštitu i također kako kontrolirati algoritme i njihov utjecaj na tržište. Međutim, mislim da stvar ide u pravom smjeru i mislim da ćemo doći do dobrog zaključka. Hvala. Izvjestiteljice, izvolite. Hvala svim izvjestiteljima i izvjestiteljima o sjeni, komisiji na lijepim komentarima i napomenama. Mislim da zajedno možemo doista učiniti nešto korisno i utjecati na budućnost fintekova, jer to je razvoj koji se ne može onako zaustaviti. ako se događa, onda bolje da bude u Europi i stvara radna mjesta nego radije nego negdje drugdje. I svakako mislim da možemo i detaljnije razgovarati još o nekim stvarima koje ste spomenuli kao više fokusa na financijskoj stabilnosti, onome što ste rekli o financijskoj inkluziji. To možda jedan od e, glavnih e, uvjeta e, u uvodnoj izjavi koje sam rekla je da želimo imati zaštitu potrošača do najviše moguće razine, isto tako i financijsku stabilnost. I ja nemam nikakvu namjeru deregulacije u ovom području, i također ono što ste rekli o zaštiti podataka. Ne možete se uključiti malo izvješća kao što je ovo, ali svejedno se veselim e, amandmanima i doista mislim da možemo pronaći neko zajedničko stajalište u svemu tome. Hvala. Rok za podnošenje amandmana 7. ožujka u 12. Razmatranje amandmana 22. 3. glasovanje 10. travnja i onda plenarna još će biti potvrđena naknadno. Hvala. Ovime zaključujemo naš sastanak. Sljedeći sastanak 9. ožujka u 9. ujutro. Zahvaljujem i zaključujemo ovaj sastanak.